Okay, guten Morgen. Dobro jutro. Treba mi dalekozor jutros. Jutros mi treba daleko ozor da bi vas uspjela sve vidjeti. U svakom slučaju dobro jutro. Otvaramo današnji sastanak. Prihvaćanje dnevnog reda. Imamo jedan problem. E, izvješće Alfonzi koje je bilo točka 11 našeg dnevnog reda. Odlučili smo se to odložiti zbog velikog broja uloženih amandmana. Mogu li računati s tim da se slažete s tim prijedlogom? Da, onda je dakle točka 11 odložena za sljedeći sastanak. Točka 2 dnevnog reda protokol sastanka od 22. i 23. travnja, to ste dobili u svojim materijalima. Ako imate primjedbi, prijavite to za vrijeme sastanka, tako da to možemo promijeniti. Danas nemamo eh, prijevod na estonski, latvijski, litvanski, E, malteški i švedski. Imam sljedeće za izvijestiti. Održali smo trijaloge o zakonodavnim dosjejima. Jedno je bio trijalog o e, programu za obrazovanje i osposobljavanje mladih. Imali smo e, na dvadeset 22 travnja i 14. svibnja sastanke e, uspjeli smo se dosta približiti gotovo smo se složili u nekim poglavljima mogu reći da smo od vijeća dobili e, podršku da zadržimo imena svih programa dobili smo proračun za e, mlade ljude znači ono što nam je bilo važno to smo uspjeli i postići na kraju se pokazalo boljim da malo stroži obuhvatimo naše ciljeve e, kako bismo obuhvatili programe koje je vijeće prihvatilo Erasmus, e, mladi i sport i tako dalje. Imamo još dva problema, to je s jedne strane e, problem imena cijelog programa, a drugi problem je e, problem da vijeće želi vrlo restriktivno se odnositi e, prema programu e, mladi e, žele prihvatiti samo zapravo dva odnosno pet posto za stipendiranje e, master studija za mlade ljude. Problem je u tome da e, komisija kaže da ta priča sa master e, studijem može funkcionirati samo ako dobijemo najmanje 4%. 2% bi značilo kraj programa. Ja se slažem s tim i vrlo sam zainteresirana s tim da zadržimo taj loan facility i borim se sada sa vijećem za jedno povišenje sa tih 2% na barem 3,8% vijeće je obrazložilo da moramo štedjeti komisija e, koja je izvršni organ e, smanjila je sredstva za 0,2%, međutim dodali su 0,5% nacionalnim agencijama, tako se to radi, s jedne strane se reže, s druge strane se dodaje. za one koji e, nisu upućeni u ovaj rad, to je sad malo komplicirano. U svakom slučaju postigli smo sve što smo htjeli postići, samo još pitanje naziva je upitno i što se tiče loan facility vidjet ćemo što ćemo uspjeti učiniti. E, vjerojatno za vrijeme irskog predsjedništva nećemo ništa više moći postići, vjerojatno ćemo morati promijeniti naziv. U svakom slučaju nismo dobili e, nikakve informacije o tome kako će izgledati proračun, o tome još traju pregovori. Imamo još jedan veliki problem, a to je problem e, delegiranih e, akata, to međutim nije samo problem ovog odbora, nego horizontalni problem svih odbora, to ne mogu riješiti, čak i kad bih htjela, jer time bih povrijedila pravila ovog e, parlamenta. Dakle, sve će se to još otegnuti i ja pretpostavljam da ćemo tek u rujnu moći glasati o tome. Ali sadržaj će do tada biti razjašnjen. Kreativna Europa, tu smo imali drugi informalni trijalog 25. E, ožujka. E, prihvatili smo jedan kompromisni tekst i nema nekih većih problema sa tim tekstom. Sljedeći trijalog održat će se 30. svibnja. E, problemi koje još e, valja riješiti kao i ovo prethodno, radi se još o proračunu i pretpostavljam da ćemo i tu vrlo kasno doći do nekog sporazuma. Danas ćemo glasati o europskim glavnim gradovima kulture i o tome se još mora pregovarati, ali o tome ćemo danas glasati i mislim da ćemo onda vjerojatno vrlo brzo u rujnu to dovršiti. Tu se ne radi o delegiranim aktima, tako da mislim da ćemo to moći e, zaključiti. Problem e, državljanstvo miruje Jasno nam je da se i tu radi o novcu. Već sam prošli put e, rekla da prema proračunima komisije koja je tako i tako već smanjila ta sredstva za 5%, ako e, komisija za polazište uzme ono što nam je temelj za pregovore, to je onda smanjenje za 23% u odnosu na prošlu godinu i to u programu državljanstva. Dakle, ja smatram to stvarno strašno. To su i tako i tako mali e, iznosi i onda ih još smanjiti za 23%. Ja sam u vaše ime napisala pismo gospodi Böge i Lamasua i zamolila sam ih da paze na to, jer inače ćemo ispasti smiješni ako se ta brojka igdje pojavi, e, više nas nitko neće moći ozbiljno shvaćati. Eto, to bi bilo to, pozitivno i negativno. E, još vam mogu saopćiti da nema kave e, i to zbog štrajka. Dakle, nešto ću vam objasniti. Činjenica, e, kad zasjedamo ovdje u ovom, ovoj dvorani, imamo pravo na kavu. Koliko mjesta ima u ovoj dvorani? 450 mjesta. E, dakle, 450 puta kava i to se i plaća. Iako ne popijemo toliko kave. E, reći ću vam sljedeće. To su 850 eura po sastanku. Lijepa svota. Dakle, ja znam gdje možemo štedjeti tu, a ta kava i tako i tako nije dobra. Jednom je ovdje bio e, kancelar Kohl i rekao je ako mi još jednom date ovakvu kavu nikad više neću doći. E, ja u Bundestagu njemačkom se na primjer ne e, dijeli kava. ja se slažem s tim da ovdje stoji voda, to je zdravo, ali kava nam ne treba. Niti je zdrava, niti je dobra. Dakle, sada ću pisati našem generalnom tajniku Evo, danas ne dobivamo kavu zbog e, štrajka, tako da ću predložiti da se ukine dijeljenje besplatno kave. Možda ćete se ljutiti na mene, ali po mom mišljenju tu stvarno možemo štedjeti sa, za jedan sastanak, troši se 850 eura za zbilja ništa. Onda je bolje da dobijemo e, vode i gotovo. Hvala lijepa gospodine Migalski, drugi me samo e, ljuto gledaju ali mislim da nema razloga podržavati to daljnje dijeljenje kave koja tako i tako nije dobra. Točka četiri dnevnog reda. Promo, promocija europskog kulturnog i kreativnog sektora kao izvora ekonomskog gospodarskog rasta i novih radnih mjesta. E, gospođo Sanče Šmit, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Umjesto da imamo ove male bočice, možda bismo mogli imati isto tako vodu koja je poslužena u vrčevima. Na taj način ne bismo imali toliko plastike. Dragi kolege, drago mi je što danas imam riječ. Govorit ću vam o kulturnom i kreativnom sektoru. Prvo sam bila na doručku sa Savezom kulturnih i kreativnih sektora u Europi. Danas se govori o promicanju ovog sektora u svrhu ostvarivanja gospodarskog rasta i poticanja zapošljavanja. U rujnu prošle godine Europska komisija je izdala priopćenje s ciljem da se promiču kreativni i kulturni sektori, ja ću ih nazivati SCC, skraćeno, e, kako ih ne bi svaki puta zvala kulturni i kreativni sektori. Kao zastupnica u ovome odboru, drago mi je što mi je, meni zapao, da, zapalo da sastavim ovo izvješće. Ja sam uvjerena u gospodarski potencijal ovoga sektora i mogućnosti da stvori nova radna mjesta, što je naravno bitno u ovim kriznim vremenima. Kultura je oduvijek bila nit vodilja naše politike, zato imamo kulturnu izuzeće, a glasovanje na prošloj plenarnoj sjednici vezano uz pregovore sa sad dokaz je da želimo braniti tu, taj kulturni izuzetak. Mi smo glasovali kako bi se iz sporazuma, trgovinskih sporazuma izuzela kultura. Osim toga predstavlja 4,5% BDP-a i zapošljava 8,5 milijuna osoba. E, ja ću se vratiti kasnije na ove brojke i bitno je naravno da utvrdimo točne brojke. Oprostite samo trenutak, ne znam da li govorite engleski. Ako govorite engleski, molim vas sjednite tamo od traga, ima dovoljno mjesta za sve. marie vez, izvolite. Dakle, ovi sektori proizvode kreativni sadržaj i koriste se inovacijom, E, tehnologijom i umjetnošću. Ne smijemo zaboraviti u kojoj mjeri kultura omogućuje Europi da zauzme svoje mjesto na međunarodnoj sceni. Taj sektor se stalno razvija i nudi stvarne profesionalne perspektive. Budućnost Europe ovisi o mladima. Stvaranje zapošljavanja putem STC-a čini mi se dobrim i atraktivnim rješenjem kako bi se mladi vratili na tržište rada. Poticanje kulturnog i kreativnog sektora i njihovo prožimanje sa drugim e, gospodarskim sektorima kao što su turizam te informatika isto tako e, govori i o tome kako treba koristiti nove tehnologije. Europski parlament može odigrati svoju ulogu i doprinijeti dobrom zakonodavnom okviru. Podsjetimo na važnost programa i aktivnosti poput Horizonta 2020. za sve i kreativna Europa. Upravo zato ovo izvješće ima za cilj potaknuti parlament da poduzme konkretne mjere u svrhu poticanja i olakšavanja pristupa financijama ovome sektoru e, kao i poticanja međuresorne suradnje. Kao prvo potrebne su nam e, novi podaci koji će biti pozdani, e, Trebamo povećati osjetljivost e, građana na ove sektore, omogućiti sektorima da iskoriste sve što nudi nova tehnologija, digitalna tehnologija i omogućiti im da se razvijaju. Što se tiče statističkih podataka, već sam vam rekla da e, su ti podaci koje smo dobili za vrijeme doručka različiti, ovisno o tome odakle dolaze. Prema tome komisija treba e, napraviti studiju o svim sektorima kada je riječ o zapošljivosti, direktnoj i indirektnoj, u odnosu na kulturni i kreativni sektor. Također je važno ocijeniti koja je njihova gospodarska težina i udio u BDP-u u državama članicama. Pouzdani podaci jedini su način da se kreiraju pravi europski instrumenti koji će na odgovarajući način odgovoriti potrebama tih sektora. Osim toga, komisija bi trebala uzeti u obzir perspektivu kreativnog i kulturnog sektora na duži rok i uskladiti ih sa strategijom Europa 2020. Također pozivam komisiju da uspostavi neke konkretne mjere zajedno sa svim akterima iz sektora. Ta politika mora imati temelj u kampanji koja će promicati ulogu kulturnog i kreativnog sektora, inzistirati na njihovoj sposobnosti da potiču gospodarski rast i privući ulagače podići razinu svijesti među mladima i općenito europskim građanima. Kulturna i umjetnička aktivnost doprinosi jednakosti prilika. Htjela bih naglasiti koliko mi se čini nužnim da se države članice potiču kako bi e, umjetničko obrazovanje e, stavilo središte politika. Treba poboljšati sustav obrazovanja, pojačati veze između poduzeća i e, dakle obrazovanja kao i uskladiti sa potrebama za obrazovanjem u tom sektoru. Htjela bih naglasiti važnost pristupa kulturi i obrazovanju od najranije dobi i tijekom čitavog života. U tom smislu podržavam rad komisije. Treće, podržati sektore kroz odgovarajuća financijska sredstva. Predsjedavajuća je malo prije spomenula E, rezove koji se predviđaju u proračunu. Mislim da se trebamo uistinu mobilizirati i obraniti predloženi proračun i to vrlo snažno. One imaju važnu ulogu u gospodarskom rastu i razvoju. Financiranje je vrlo važno i trebamo raditi na tome da potičemo diversificirane mješovite izvore i imati E, proračunski i zakonodavni okvir koji će biti privlačan. Smanjeni PDV na sva kulturna dobra dobar su primjer, da navedem samo jedan. Isto tako treba staviti naglasak na perspektive koje se nude e, iz strukturnih fondova. Prema tome pozivam komisiju i države članice da olakšaju pristup akterima financijskim sredstvima. Četvrto, omogućiti kulturnom i kreativnom sektoru da iskoristi e, sve ono što nudi digitalna tehnologija. E, vrlo često smo o tome govorili. Posljednjih godina kulturni i kreativni sektor je bio predmet e, razvoja te se otvorio prema digitalnoj tehnologiji. To je otvorilo nove trgovinske prilike, ali isto tako i izazove e, što može ugroziti konkurentnost spomenutih sektora. Potreban je modern, uravnotežen sustav zaštite prava vlasništva, e, intelektualnog vlasništva koji će uzeti u obzir prava nositelja prava, a isto tako omogućiti potrošačima pristup kulturnim dobrima. Pristup e, kulturnog sektora i općenito uloga na međunarodnoj sceni je još jedan, e, e, još jedan važan izazov. Potencijal naših kreativnih talenata mora omogućiti konkurentnost europskih poduzeća na međunarodnoj sceni. Osim toga, na kraju želim reći nešto o tome na koji način promicati kulturni kreativni sektor na lokalnoj i regionalnoj razini. Htjela bih insistirati na važnosti provođenja teritorijalnih politika kako bi taj sektor uistinu postao pologa, poluga za gospodarski rast i zapošljavanje. U zaključku želim reći da su to dinamički sektori koji e, podupiru europski kulturni izuzetak i koji će omogućiti povratak na gospodarski rast kroz stvaranje novih radnih mjesta. Potrebno je uložiti napore u sklopu dobro definiranog zakonodavnog okvira i potrebna dobra suradnja između Europske unije i država članica. Hvala vam na pozornosti i rado ću saslušati e, vaše, vaše komentare te odgovoriti na pitanja. Merci Marie-Thérèse. Hvala Marie-Thérèse. Sada dajem riječ gospodinu Dziękuję bardzo. To jest, e, to jest bardzo ważny raport. Uważam, że on jest... E, Hvala pa Ovo je vrlo važno izvješće. Osobito u ovom trenutku kada se donose odluke u vezi sa proračunom. Zemlje članice trenutno pripremaju četvrtu novu financijsku perspektivu i vrlo je važno podvući u ovom izvješću koliko je kreativni i e, kulturni sektor koliko su važni za naše gospodarstvo i stvaranje rodnih, novih, radnih mjesta. Želim upozoriti na dvije činjenice, naime, e, fokusiranje europskih fondova koji e, podupiru ove sektore na prave investicije. Kao drugo, upozorio bih na e, činjenicu da je horizont 2020. E, problem, a mogao bi biti izvor novih rješenja. Nova tehnološka rješenja mogu se implementirati, primijeniti u ovim sektorima. Nalazimo se u digitalnoj eri, a ne mož, nismo u stanju prilagoditi se e, novim tehnološkim promjenima. Sjedinje američke države su daleko ispred nas. E, to je vrlo važno za ove sektore. E, također je važna i simplifikacija, pojednostavljenje fiskalnog sektora. Dakle, mislim da bi trebalo podržati inovaciju u ovim sektorima. Također želim reći koliko je važan Europski socijalni fond. Ovaj fond uključuje financijska sredstva za e, kvalificiranje, za e, prekvalifikacije u mnogim sektorima ljudi iz kreativne i kulturne e, kulturnog sektora moraju biti spremni, moraju se pripremiti za zahtjeve koje pred njih postavlja digitalna era i za zahtjeve na tržišta rada. Strukturalni fondovi, strukturni fondovi još jedna tema, znači donacije, stipendije i sredstva za e, nove firme koje se tek osnivaju, za mlade ljude koji su spremni uložiti svoje vrijeme i svoja financija financijska sredstva u kulturnom sektoru. Dakle, e, zajmovi i stipendije u ovom sektoru bili bi vrlo, vrlo važni. I konačno, htio bih spomenuti europsko kino, nešto o čemu ja osobno dosta znam. Naša trenutna situacija vrlo je teška. S jedne strane, 70 do 80% europskih kina već su digitalizirana, međutim još imamo 20% kina kojima treba podrška kako bi e, uspjeli se digitalizirati, inače će biti zatvorena. A to je problem e, kina koji se nalaze, koja se nalaze u manjim mjestima, kina koja su koncentrirana na nekomercijalni program, filmski program, odnosno nekomercijalni dio e, kinematografije. Ovo je pravi trenutak, odnosno posljednji trenutak da se investira više novca u digitalizaciju svih kina u Europi. A tu govorimo o pristupu e, filmovima za milijune ljudi, dakle pristupu kulturi, europskoj kulturi i zato bih želio podvući u mojim amandmanima da je vrlo važno dovršiti postupak, proces digitalizacije europskih kina a to su Kina koja imaju financijske probleme i moglo bi se dogoditi da u sljedećih dvije, e, godinu dvije moraju biti zatvorena. To, to e, mislim moramo spomenuti vijeću i to će biti moj amandman izvješću. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, riječ ima kolegica Petra Kama-Evat. Hvala lijepa. E, hvala lijepa Mariji Terez. Izvješće koje si nam e, predložila je po mom mišljenju dobar prijedlog kojim točno ukazuješ na probleme s kojima smo trenutno u Europi suočeni u e, sektorima kulture i kreativnosti. Reći ću samo nešto u vezi sa dvije stvari. S jedne strane školski fondovi, fondovi za školovanje. E, što se tiče e, savjetovanja u odboru prihvaćeno je od nas ovo što predlažemo mislim da moramo paziti u daljnjim pregovorima da tu ne dopustimo daljnje gubitke odnosno daljnja smanjenja e, i doduše u pregovorima sa MFF-om E, uvijek su upravo u pregovorima za e, višegodišnji financijski okvir obično su ta područja kulture ona koja se rado krešu i smanjuju. Nedavno je na primjer u Hamburgu 8% svih zaposlenih u Hamburgu su zaposleni upravo u ovim sektorima, to je vrlo mnogo. Dakle, radi se o velikom potencijalu radnih mjesta, o velikom gospodarskom potencijalu, e, što je također, e, što može držati korak sa industrijom i drugim sektorima, to toga nisu svi svjesni. Drugo područje gdje mi je vrlo žao što komisija se uopće ne osvrće na to, a mislim da je vrlo važno, to je socijalna situacija umjetnika i umjetnica i ljudi koji su e, koji rade u tim branšama. Ovdje radimo o vrlo nesigurnim radnim ugovorima, ugovorima na određeno vrijeme, o pomanjkanju sustava socijalne sigurnosti. Mnogi kreativni ljudi nemaju mogućnost uključenja u normalne sustave socijalne sigurnosti, a komisija se tome uopće ne bavi. Mislim, to držim velikim problemom o kojem moramo razgovarati razgovarati ako želimo e, e, razgovarati o europskoj evropskoj politici e, prema sektorima kulture i kreativnosti. E, ti mladi ljudi moraju i onako živjeti sa mnogo manje novca, a osim toga im prijete e, socijalni pad, odnosno e, suočeni su sa nedovoljnom sigurnošću e, u slučaju da e, firma gdje rade propadne. Dakle, moramo vrlo jasno tražiti od zemalja članica i od komisije da se e, aktiviraju i pobrinu da zaposlenici u tim sektorima također dobiju razumnu, razumnu e, socijalnu sigurnost kako ne bi e, odma e, čim nešto krene po zlu bili u totalno e, nepovoljnoj situaciji egzistencijalnom, u egzistencijalnim problemima. E, komisija to do sada nažalost nije učinila i mislim da tu mi moramo inzistirati. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Migalski imate riječ. Hvala lijepa. Emma Clark je izvjestitelj u sjeni u ime kluba zastupnika ECR-a i ja ću sad predstaviti njezino e, stajalište, odnosno stajalište kluba zastupnika ECR-a. Ovi su sektori vrlo važni za evropsko gospodarstvo i ECR e, pozdravlja e, razvoj strategije koji je prezentirala Europska komisija. E, dakle, mi se slažemo sa izvjestiteljicom o digitalizaciji e, i globalizaciji i pristupu u globalnom e, svjetskom tržištu. Također podupiremo izvješće što se tiče zahtjeva, zaštite intelektualnih prava i e, kako bi se garantirala e, konkurentnost ovog sektora. Također se slažemo sa izvjestiteljicom kad ona kaže da regionalni razvoj e, ovih sektora je osobito važan. Ta, ti te regionalne politike su vrlo važne i tu se slažemo sa izvjestiteljicom. E, što se tiče e, malo negativnijih kritičnih točaka mislimo da ovdje nedostaje e, dio o malim i srednjim poduzećima mislim da bi im se trebalo posvetiti više pažnje jer moramo ne smijemo zaboraviti da oni čine veliki udio ovog, ovih sektora i igraju vrlo važnu ulogu dakle mislim da moramo naglasiti njihovu važnost jer e, podupiranje malih i srednjih poduzeća e, e, predstavlja osigurava preduvjete za opstanak tih vrlo važnih sektora u Europi. Dakle, to bi bio, bila moja kritika ovom izvješću. želio bih zahvaliti izvjestiteljici. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želim zahvaliti Marijeti. Mislim da je jako jasno i dobro objasnila glavne izazove s kojima smo suočeni u kulturnom i kreativnom sektoru. E, želim e, upozoriti na nešto e, s čime smo suočeni u svim područjima, a to je naše kompetencije su vrlo ograničene u nekim e, zemljama članicama regije su zapravo nadležne za kulturu i zato mi u ovom odboru ne možemo puno učiniti naravno ako kad bismo mogli to bi bilo vrlo dobro došlo jedna od najvažnijih e, pitanja s kojima se mora baviti financiranje općenito. E, naravno u vrijeme e, rezanja proračuna prvi je na udaru uvijek proračun za kulturu, to se događa recimo na sveučilištima u svim zemljama članicama i u svim regijama E, zato mislim da moramo biti vrlo ozbiljni moramo biti ozbiljni što se tiče statistika, moramo podastreti pouzdane brojke koliko točno posto BDP-a e, u europskim zemljama članicama dolazi iz ovih sektora, koliko je radnih mjesta u ovim sektorima. O, to je vrlo važno jer nažalost e, na kraju priče vlade zapravo ne brinu dovoljno o E, kulturi više brinu o eurima i centima, dakle mi smo ti koji se moramo pobrinuti za to da se shvati da su to važni sektori, e, važni dio gospodarstva. E, to jest dio naše kompetencije i naših zadaća. Želim naglasiti dvije stvari. Prvo, E, kulturno sponzorstvo je po mom mišljenju od bitne važnosti e, znam da je da je za nas vrlo teško e, tu nešto konkretno postići, ali moramo postaviti smjernice barem za zemlje članice kako bi barem poreznu strukturu odgovarajuću osigurale koji, iz kojih će se e, financirati ovi sektori. E, također se slažem sa kolegom Igalskim da moramo naglasiti važnost e, intelektualnog vlasništva. To mora biti priznato i od velike važnosti za kreativne ljude. Također slažem se da su mala i srednja poduzeća vrlo važna jer velika e, većina e, poduzeća u ovim sektorima su upravo mala i srednja poduzeća. Hvala lijepa. Oui, merci, madame la présidente. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao prvo zahvaljujem zastupnici Sanchez Schmidt na vrlo zanimljivom izvješću. Mislim da možemo reći da se slažemo sa tri činjenice. Prvo je nepoznavanje ekonomskih vidova, ekonomskih aspekata tog sektora. Drugo je nedovoljna iskorištenost potencijala ovih sektora. I e, treća činjenica odnosi se na to da postoji međusobno povezanost ovih sektora sa drugim gospodarskim granama i tehnologijama, e, tako da su ovi sektori od strateške važnosti. Na temelju ovih konstatiranih činjenica trebamo pronaći moguće načine djelovanja Europske unije vezano uz ove gospodarske grane. Ja ću vam ukratko iznijeti popis prioriteta, dakle pitanja koje bismo prioritetno trebali obraditi. E, prvo prioritetno područje je da se ljude upozna sa e, potencijalom, gospodarskim potencijalom ovoga sektora kao što je rekao kolega koji je govorio prije mene, kako bismo upoznali ljude sa potencijalom ovih sektora, moramo imati pouzdane podatke. Prema tome, najprije je potrebno uspostaviti nekakvo promatralište ili bazu podataka. Drugo, kada je riječ o kreativnom i kulturnom sektoru, govorimo i o produkciji i difuziji a tržišta su najčešće ograničena jezičnim režimom. Prema tome, evropska produkcija ponekad je u lošoj poziciji u odnosu na američku produkciju, i zato je potrebno ojačati njezinu vidljivost. Treće, kao što je već rečeno, je pitanje ljudskog kapitala. To je pitanje od temeljne važnosti, riječ je o poduzećima koje imaju malu aktivu i koje prosperiraju zahvaljujući talentu i ljudskom radu i predanosti. Naravno da to podrazumijeva da obrazovanje i osposobljavanje imaju posebno važno mjesto, a kao što znamo obrazovanje u području umjetnosti i srodnih grana nisu tako dobro predstavljene kao što imaju velik potencijal. I kada e, neka mlada osoba kaže roditeljima da želi postati glazbenik ili da želi biti crtač tripa, prva reakcija neće biti bravo, odlično, imaš, pred tobom je sjajna budućnost cine. Dakle, tu vidimo da postoji potreba za e, boljim vrednovanjem e, imidža tih profesija. Obrazovanje u području umjetnosti također treba uzeti u obzir bolju povezanost sa drugim sektorima. Zato je potrebno da obrazovanje u nekim državama članicama e, da se poboljša, da ono više ne bude tako arhaično, e, s obzirom da se vrlo često ne koriste nove tehnologije na način na koji bi se trebale koristiti. Četvrto prioritetno područje kada je riječ o strukturiranju naših aktivnosti, tu su i socijalni aspekti. Dakle, vrlo, vrlo često riječ o zanatima koji se prakticiraju na način da postoji nestalnost zaposlenja i tu je potrebno povećati sigurnost zaposlenja. Zatim htjela bih nešto reći o pitanju koncipiranja projekta sufinanciranja, budući da tu nailazimo na opetovane probleme a koji se tiču toga da je teško pronaći financijska sredstva. Već smo čuli da je u ovim sektorima teško doći do financijskih sredstava zbog nekoliko čimbenika. Kao prvo e, Dakle, potrebno ih je predstaviti e, onima koji imaju financijska sredstva. Banke teško mogu ocijeniti rizik kulturnih projekata, dakle potrebno je veće poznavanje sektora i zbog toga e, ponekad ne daju financijska sredstva projektima koji su financijski održivi. Nadalje, e, kulturni i kreativni sektor ponekad nema sve kapacitete financijskog inženjeringa tako da je važno posvetiti se jednom i drugom aspektu. Osim toga, zbog nekih e, karakteristika tog sektora, e, koči se pristup financijskim sredstvima, imaju malu aktivu. Prema tome, pojavljuju se novi mješoviti modeli financiranja koji bi mogli omogućiti e, da se zaobiđe ovaj problem. Postoje jamstva kod uzimanja kredita. Europska unija treba krenuti tim putem i tome dati odgovarajuća sredstva. Zatim trebamo razmisliti o proračunskom modelu e, kulturnih dobara koje se ne smiju e, smatrati običnom robom. E, Isto tako smo već čuli e, kakva je situacija vezano uz pravo intelektualnog vlasništva. Međutim, e, moram naglasiti da javne vlasti imaju posebnu ulogu u kreativnom i kulturnom sektoru za razliku od ostalih sektora. Kao prvo moraju uspostaviti e, zakonodavni okvir, ali isto tako mora imati i ulogu olakšavanja e, kreativne djelatnosti i produkcije. Kreativnost i kultura ne mogu ovisiti samo o tržišnim načelima. Neki aspekti ne trebaju biti profitabilni, nego predstavljaju pokretač onoga e, što će kasnije doći na tržište. Prema tome to mora biti u nadležnosti javnog sektora. E, to su neke stvari koje trebamo ugraditi u promišljanje o tome kako će Europska unija djelovati u ovom sektoru. Ovi sektori su izloženi velikim promjenama uslijed e, globalizacije i novih tehnologija. Ne smijemo e, izgubiti iz vida e, taj razvoj događaja i u ovom izvješću se to također spominje gdje se govori o velikoj konkurenciji na međunarodnoj razini kao i o potrebi da se ravnomjerno e, osigura prihod e, kreativnim djelatnicima. Zahvaljujem vam što ste e, posvetili dio izvješća lokalnoj razini. Kao što znamo, to je ključ prosperiteta i uspjeha ovih sektora. E, tijela lokalne samouprave imaju važnu ulogu kada je riječ o pojavi novih zanata, novih profesija i talenata, to pokazuju statistički podaci. Snaga kreativnosti na lokalnoj razini od iznimne je važnosti i prema tome e, važno je da imamo lokalno upravljanje u području kulture što će omogućiti e, dakle snažan uzlet e, kulturne djelatnosti na lokalnoj razini. Hvala. Sada dajem riječ komisiji. Gospođa Nige, izvolite, imate riječ. Thank you very much. Hvala. I zahvaljujem izvjestiteljici na ovom nacrtu izvješća. Mi pozdravljamo taj e, nacrt izvješća. Tu su i neka važna pitanja e, koja smo mi spomenuli u priopćenju. Najviše je stavljen naglasak na pitanje razvoja vještina, pristupa financijskim sredstvima, kao i izazove digitalne tehnologije te regionalni razvoj. Htjela bih na samome početku e, dati jedno pojašnjenje, a to je vezano uz pitanje Horizona 2020. i obuhvata priopćenja. Mislim da je dobro da se e, stvari dobro razjasne. Ovo priopćenje iz rujna 2012. godine govori o strategiji koja ima neke kratkoročne i neke dugoročne ciljeve. Kratkoročne ambicije odnose se na dio aktivnosti koje treba provesti na koordiniran način i to trebaju provesti razne komisijne službe a od usvajanja priopćenja više od 60 različitih aktivnosti u pet politika već je provedeno u djelo. Mi smo uvjereni da će ta osnažena koordinacija sredstava biti moguća i u sljedećoj financijskoj perspektivi. S druge strane imamo i dugoročne strateške ciljeve a to je da kulturni kreativni sektor bude stavljen u središte strategije Europa 2020. Tu treba spomenuti da priopćenje poziva države članice da razviju višeslojne strategije kako bi potaknule kreativnost, inovacije i kako bi se to stavilo visoko na ljestvici prioriteta u nacionalnim razvojnim planovima i strategijama to je ono što mi podrazumijevamo pod strateškim planiranjem za kulturni i kreativni sektor. U tom kontekstu postoji snažna ve i pragmatična veza sa novom kohezijskom politikom i strateškim planiranjem u kontekstu sljedeće financijske perspektive. Bilježimo eh, poziv da se uspostavi forum dionika u kulturnom i kreativnom sektoru. Kao što znate, radni program 2012. do 2014. govori o uspostavi dijaloga dionika i otvorene metode koordinacije. To su dva ključna instrumenta djelovanja Europske unije u području kulture. Platforma je osnovana 2008. godine. To je skupina koja obuhvaća više od 40 organizacija koje predstavljaju kulturni i kreativni sektor. One su bile vrlo kreativne, e, bile su vrlo aktivne u čitavom procesu. Međutim, e, strukturni dijalog sa dionicima i otvorena metoda koordinacije sada su predmet analize. U svjetlu analize komisija bi mogla predvidjeti osnaženu e, suradnju dionika kao što je predloženo u nacrtu izvješća. Što se tiče pristupa financijama, mi radije govorimo o pristupu financijama, a ne o financiranju e, kulturnog i kreativnog sektora. Komisija želi da se osigura e, komplementarnost u odnosu na CSS. Imamo dvije vrste instrumenta, kao prvo instrument jamstva danas smo već čuli o njemu, koji bi trebao olakšati pristup privatnim financijskim sredstvima, uzimajući u obzir problem sa, e, sa aktivom. I isto tako imamo i instrument u programu COSME za mala i srednja poduzeća to smo danas spomenuli više navrata, kao i instrument predvođen u okviru programa Horizon 2020. Zatim imamo i imat ćemo bespovratna sredstva koja će poticati inovacije i poduzetništvo u kulturnom i kreativnom sektoru. Zabilježili smo metodu e, mješovitog financiranja e, koja se predlaže u izvješću. Smatramo da je to vrlo bitno. Međutim, potpora kreativnom i kulturnom sektoru ne smije se svoditi samo na financijsku potporu. E, naravno da je uloga država članica Europske unije da se uspostave odgovarajući preduvjeti za razvoj ovog sektora, što se ne odnosi samo na financije, nego i na odgovarajući regulatorni okvir Mislim da je to također spomenuto u više navrata, a e, to je isto tako, dobar primjer toga su i e, prava intelektualnog vlasništva. Kao što znate, provodi se, provode se široke konzultacije pod nazivom License for Europe i kao što se spominje u priopćenju komisije, postupak revizije zakonodavnog okvira za prava intelektualnog vlasništva također će se, e, također će se organizirati. Što se tiče međunarodnih aspekata htjela bih spomenuti rad na otvorenoj metodi e, koordinacije grupi na izvozu e, kulturnog i kreativnog sektora. E, ta grupa radi na priručniku dobre prakse gdje će biti uzeti u obzir primjeri dobre prakse izvoza kulturnih i kreativnih e, dobara iz država članica Europske unije. Smatram da je posebno važno vidjeti kako i što možemo naučiti jednih od drugih kako bismo se oduprli pritisku zemalja poput Kine, Južne Koreje i Indije koje su u velikoj mjeri usmjerene na poticanje svojih kulturnog i kreativnog sektora. Na kraju želim spomenuti još jednu temu koja je od posebne važnosti za nas, a to je međuresorno poticanje različitih politika, kao i utjecaj kulturnih politika na druge e, domene života. U tom kontekstu e, moramo imati na umu i efekt utjecaja e, kulture i kreativnosti na druge politike. E, gospođa Sanchez-Smith je spomenula turizam i neke druge djelatnosti. E, smatram da bi se to moglo razraditi u izvješću kako bi bilo jasno na koje javne domene utječu kulturne kreativne industrije. Što se tiče strukturnih fondova, to je također jedno vrlo važno područje. Sada je dobar trenutak budući da države članice rade na izradi operativnih programa za korištenje strukturnih fondova. Mi smo dubokog uvjerenja da je ovo pravi pristup, važno je pobrinuti se da ulaganja u kulturni sektor ne budu izuzeta iz strateškog planiranja. U tom kontekstu također pozdravljamo nacrt mišljenja u odboru za regionalni razvoj koja se također bavi istim pitanjem. Još jedan put zahvaljujem izvjestiteljici i to bi bilo sve od mene. Hvala. Hvala. Hvala, ovo je bilo e, vrlo sadržajno, informativno. Posebno zahvaljujem gospođi na njezinom doprinosu jer nam je to omogućilo da dobijemo pregled aktivnosti koje poduzima komisija, odnosno sve što je odrađeno od zime. Mislim da je to bilo vrlo korisno. Hvala. Hvala nam još jedan put. Gospodin Migelski, izvolite. Hvala. Vrlo e, kratko bih želio izniti jedan komentar. Slažem se sa većinom onoga što ste rekli, dakle obraćam se predstavnici komisije, međutim htio bih naglasiti ipak jednu stvar. U javnom priopćenju predstavnici komisije trebali bi izbjegavati da govore kako je Kina naš, e, e, kako je Kina uzor, barem e, za područje kulturnog sektora. Mislim da svi možemo prepoznati ekonomska postignuća te zemlje, međutim to nije demokratska zemlja Riječ je o zemlji koja je vrlo autoritarna, koja krši prava vlastitih građana. I mislim da to ne smijemo zaboraviti. I mislim da vi morate to imati na umu kada govorite javno. Naravno, privatno možemo govoriti drugačije, ali htio bih vas upozoriti na tu retoriku kada govorite o Kini. Da, ovdje je bila riječ samo o kreativnom dijelu gospodarstva, nije se radilo o gospodarstvu. Ja se slažem s vama, ali e, moramo pogledati način na koji Kina e, potiče svoje sektore kulture i kreativni sektor. E, ako sam dobro slušala za vrijeme izlaganja e, predstavnice komisije, e, podvukli ste veliku ulogu strukturnih fondova. Oni su tu uvijek igrali važnu ulogu, ali u njima, na primjer, kultura do sada nikad nije igrala važnu ulogu. Dakle, to što ste sada rekli E, nije na taj način e, gledano od strane komisije od početka rada na ovom dosjeu. Kolege, e, gospođa izvjestiteljica je to međutim unijela u izvješće. A sada još jednom dajem riječ izvjestiteljici. Marija Terezi, izvoli. Merci beaucoup. Hvala. Kao prvo zahvaljujem kolegama na prijedlozima, na vrlo konkretnim prijedlozima i uistinu zahvaljujem komisiji koja je dala neke konkretne prijedloge. Uistinu smatram da je važno da iznesemo neke konkretne prijedloge eh, koji će dovesti do konkretnih rezultata. Što se tiče strukturnih fondova, Znate da je to vrlo važno i da ih ja često spominjem, te da se borim kako bi se koristili i u području kulture. Ja sam zastupnica odbora za regionalni razvoj i predložila sam amandmane kako bi se kultura uzela u obzir. Još uvijek smo u pregovorima, e, trijalog je u tijeku, međutim imam snažnu potporu velikog broja zastupnika neovisno o političkoj njihovoj političkoj opciji, tako da želim reći svima onima koji su spomenuli važnost strukturnih fondova da postoji stvarna mogućnost da ih se iskoristi i naravno da oni imaju više od 300 milijardi eura, prema tome tu bi se stvarno mogla osigurati potpora i e, treba ih iskoristiti na pravi način. U više navrata bilo je riječ o e, važnosti kulturnog i kreativnog sektora za gospodarstvo. To treba iskoristiti i na lokalnoj razini i e, treba uvjeriti lokalne vijećnike koji rade na izradi operativnih programa da se i kulturna djelatnost uzme u obzir ne samo kao aneks e, razvoju poduzetništva, to je sastavni dio gospodarskog razvoja i kulturni kreativni sektor tu mora zauzeti svoje pravo mjesto. I mora ih se uključiti u prijedloge projekata za financiranje strukturnih fondova. Moramo uistinu raditi na vrednovanju tog sektora. Također sam e, uzela u obzir pitanja obrazovanja i osposobljavanja. Trebali bismo predložiti neke poticajne mjere komisiji, premda imam dojam da je to već i uzeto u obzir. Ezabil Toma je spomenula da treba vrednovati e, strukovno obrazovanje koje nema pravo mjesto u većini država članica smatra se sekundarnim u odnosu na sveučilišno obrazovanje, premda može stvoriti dodanu vrijednost e, u ekonomiji, e, tako da mislim da bismo to trebali bolje iskomunicirati i trebamo raditi zajedno sa spomenutim sektorima jer već postoje strukture za njihovo vrednovanje e, i treba ih naprosto bolje predstaviti. Također sam zabilježila e, pitanja koja se tiču važnosti e, stavljanja naglaska na mala i srednja poduzeća. Da, činjenica je da su mala i srednja poduzeća vrlo važna, da stvaraju brojna radna mjesta i tu je posebno e, važno spomenuti moguće financije, dakle direktno direktno financiranje, ali isto tako i davanje jamstava e, i financijskog inženjeringa u smislu davanja e, jamstava za dobivanje kredita od banaka. Naravno, javno-privatno partnerstvo je važno. A kada je riječ o financiranju, može se sudjelovati i na indirektan način putem proračuna. Dakle, moramo se boriti za smanjene stope poreza kada je riječ o kulturnim dobrima. Osim toga, kad je riječ o premaloj e, eksploataciji i vidljivosti kulturnog i kreativnog sektora, mislim da smo svi svjesni da kulturna dobra ne mogu biti e, tretirana kao roba druge vrste i u tom smislu zaslužuju poseban status. Zabilježila sam i e, komentare komisije vezano uz dugoročne ciljeve. Dakle, činjenica je da trebamo apelirati na države članice da uspostave stvarnu strategiju za razvoj kulturnog sektora. Još jedan put bih htjela naglasiti, no mislim da je komisija toga svjesna, da nam je potrebna prava baza podataka koja će imati odgovarajuće statističke podatke i omogućiti veću vidljivost tim sektorima. Komisija bi trebala uzeti u obzir i neizravni učinak ovog sektora na ostale sektore, dakle potencijal kulturnog sektora u smislu društvene integracije i kompetencija osim onih koje se vrednuju u obrazovnom sustavu. I da spomenem još e, zadnju temu koju je spomenula komisija i gospodin Migalski, a tiče se Kine. Moramo uzeti u obzir važnost koju Kina ima u tom sektoru u smislu gospodarskog modela, ali isto tako i u smislu krivotvorina. Dakle, znamo da se ti sektori krivotvore, što znači da imaju veliki ekonomski potencijal. To nas samo treba podsjetiti u kojoj mjeri ih treba vrednovati i e, trebamo naravno pomoću mjera za obranu intelektualnog vlasništva intervenirati. Michel Barnier je govorio e, u posebnom odboru Krim o tim sektorima. Mislim da je komisija toga već svjesna, ali trebamo uistinu poduzeti neke konkretne mjere za zaštitu intelektualnog vlasništva. Hvala Marie-Therese. Želim još jednom ukazati e, na to da neke od želja koje ste izrazili su sadržane u novom programu Kreativna Europa. Dakle, to je već u pismenom obliku obuhvaćeno, na primjer, tema banke podataka. Razmišljamo o tome možemo li to povjeriti Eh, audiovizualnom konzervatoriju, eh, to je već u tekstu E, međutim još nismo razgovarali o, sa Europskim vijećem i moramo vidjeti da li e, su oni uopće spremni e, na to unutar trijaloga. To je jedno drugo kreativno gospodarstvo koje čini, kao što smo čuli u Hamburgu, 8% radnih mjesta i u drugim gradovima i dijelovima Europske unije je slično. Dakle, problem je u tome ako e, ne budemo pažljivo usmjerili temu intelektualnog vlasništva u pravom smjeru onda ćemo jedan dobar dio tog e, gospodarskog potencijala izgubiti o tome moramo voditi računa E, tema malih i srednjih poduzeća doslovno nije uopće spomenuta u izvješću. Mislim da e, barem financiranje kreativnih e, i, malih i srednjih poduzeća treba barem spomenuti u izvješću. Dakle, u ide, ta ideja iću, ali ne doslovno, nije doslovno spomenuto um, male i srednja poduzeća nisu spomenute, mislim da to treba ispraviti. A sada e, jedan problem za sve nas do 14, e, do četvrtka e, u podne moramo podnijeti amandmane, to zahtijevaju pravila, dakle na kraju smo mandata i zato moramo raditi brže. Dakle, do četvrtka u 12 sati, ovog sat četvrtka u 12 sati, preksutra moramo imati na stolu sve amantmane, ali mislim da smo ih već pripremili na svim jezicima i da to neće biti problem. A, osim toga, Marija Terezi je već sve pokrila, gotovo sve pokrila, tako da neće biti problem to obaviti do preksutra. Još jednom puno hvala i prelazimo na točku pet dnevnog reda. Eh, implementacija europske strategije za eh, mlade ljude, kolega Georgius Papa Nikolao potrudio se biti, eh, završiti sa radom do danas. Izvolite, imate riječ. thank you, madam Zahvaljujem predsjedateljici. Ovo izvješće je zapravo reakcija na komunikaciju i priopćenje komisije o procjeni prvog radnog ciklusa programa strategije za mlade. Prije dvije godine smo s njom započeli, a sada dolazimo do kraja prvog ciklusa te moramo podnijeti izvješće o napretku. Ovo izvješće zapravo dolazi uz određeno kašnjenje, prvu razmjenu stajališta smo imali u ovom odboru i to je bilo prošlu jesen. Od tada je došlo do jedne rasprave sa e, odborom naduženim za provodnju što se tiče e, same, samih praktičnih vidova provedbe i na kraju smo odlučili da je naš odbor nadležan odbor. Imali smo prilično ograničen rok za prijevode, za amandmane, isto kao i za prethodno izvješće, tako da se nadam da ćemo imati razumijevanje svih kolega i izvjestitelja Sijeni. Kolege znaju da su e, izazovi koji stoje pred mladima na vrhu programa e, Europske unije. Naravno, trebamo pozdraviti prošlati tjednu odluku vijeća da se drži sastanak u lipnju koji će u potpunosti biti posvećen pitanjima mladih. Nezaposlenost mladih je najproblematičnija tema, ali također potrebno je popraviti i sam obrazovne sustave, bolje financirati mlade, iskoristiti, iskoristiti prilike e, strukovnog e, obrazovanja i volontiranja i to su stvari koje su sve skupa od velike važnosti. Dakle, ova, ovaj, situacija je jasno navedena u uvodnim napomenama našeg izvješća. Dakle, već gotovo desetljeće od 2009. do 2000, e, sve ukupno desetljeće od 2009. do 2019. će se provoditi ovaj program, a prvi ciklus je prvo završio i kao što sam već rekao, njega sada procjenjujemo. Komisija e, je provjerila što smo do sada učinili, što do sada nismo učinili i na tom trudu, na njihovom radu im zahvaljujem. Sve e, politike su prilično važne u ovom polju, no one koje se bave upravo mladima su vrlo važne, njih je potrebno rasporediti prema prioritetima. Dakle, moramo odrediti u vezi čega želimo postaviti jasne, najjasnije poruke i to je duh unutar kojeg moramo raditi. Već smo razmotrili dva mišljenja, dvaju odbora i uzeli ih u razmatranje. Također smo razmotrili izvješće o mladima komisije za 2012. kao i druge inicijative koje ćemo e, sada razmotriti u našim i drugim odborima. E, naravno, ključno izvješće je ono za program Erasmus, dakle izvješće naše predsjedateljice o novim inicijativama i isto ono o novim inicijativama za obrazovanje kolegice Ndalove. Dakle, želimo preporuke za sljedeći radni ciklus za Europsku strategiju za mlade i kao što sam već spomenuo, e, zbog čega smo se odlučili na ovo izvješće, željeli smo podcrtati ona pitanja koja imaju najveću važnost. Dakle, imamo ograničen prostor, ovo izvješće ne može crpiti sve važne teme, ali odlučili smo se za one koje jesmo zbog toga što u ovoj trenutnoj krizi moramo odrediti prioritete, a ne samo generalizirati. Dakle, naš tekst reagira na one izazove s kojima se suočavaju mladi i on mora ići od jednostavnog e, opisivanja trenutne situacije, već mora konstruktivno doprinijeti nekim rezolucijama i inicijativama koje su se do sada poduzele kako u našem, tako i u drugim odborima. Po pokušavamo također postaviti budući e, plan rada koji bi mogao postati alat za države članice i za komisiju za nadolazeće razdoblje. Očito je da ne možemo biti zadovoljni s trenutnim standardom života mladih i o tom smo raspravili e, prošlu jesen u našem uvodnom izlaganju. I za početak, zbog krize niz država članica je rezao troškove proračunske za obrazovanje i osposobljavanje. U nekim slučajevima ti rezovi nadilaze 10%, što smatramo neprihvatljivo visokim iznosom i koji ide dalje od onoga e, čemu smo se dogovorili u Europskoj strategiji do 2020. Dakle, moramo očito ponuditi državama članicama više alata za financiranje i pobrinuti se za program, da program Erasmus e, profunkcionira i to da je upravo na korist mladih. Dakle, to je pravi put kojim, pri kojem trebamo, se, trebamo ostati. Dakle, moramo također raditi na razvoju kreativnosti, inovacije, a obrazovanje je upravo najbolje mjesto da se to dvoje kultivira. I obrazovanje, dakle, ne smatramo samo formalno obrazovanje. Mi smo opazili da je došlo do određenog nedostatka učinkovitosti u državama članicama kada se radi o prepoznavanju neformalnog obrazovanja. Dakle, ne podržavaju se bilo kakve dobrovoljne aktivnosti za razvijanje vještina i za poticanje kreativnosti, ali situacija se polako mijenja. Prošli četvrtak dobili smo novo statističko priopćenje koje pokazuje da mladi, takozvani net, mladi koji nisu niti u školovanju, niti su zaposleni, zapravo u EU iznose jednog od četiri mladih. I to je doista veliko opterećenje za, kako za pojedine nacionalne države, tako i za cijelu Europu. Dakle, to je područje na kojem trebamo osobito raditi. Dakle, znamo da je nezaposlenost među mladima visoka, 63 45 posto i to je jednostavno socijalno neodrživo. Kada pogled, dakle to utječe velike na ekonomski rast, a isto tako vrlo je provokativno, ako mogu upotrijebiti tu riječ, da deseci milijardi eura zapravo nisu iskorišteni iz strukturnih fondova i to osobito iz Europskog socijalnog fonda. Dakle, ovo izvješće e, poklanja pažnju učinkovitijem korištenju svih naših alata, boljem financiranju. Također predlažemo neke nove inicijative povezane sa postojećim inicijativama i predlažemo financijske druge alate za e, poboljšan rad. Za, tražili smo i veću uključenost e, i znamo da su radne skupine aktivne u nekim državama članicama, ali nismo dobili nikakvo izvješće niti iz jedne države članice, niti jednu reviziju iz država članica, tako da ih potičemo države članice zapravo da mnogo više pažnje poklone tom području. Ova godina je posvećena građanstvu, ali isto tako pokušavamo uključiti e, mlade koji nisu uključene nikakve organizacije e, u određenu građansku aktivnost. Kao što sam rekao na početku, pokušavamo naglasiti e, konkretne prioritete u našem izvješću i mislim da u vremenu kada mladi, e, svi mladi imaju laptop ili tableti koji da su stalno online, e, da se mora spomenuti uloga novih medija, socijalnih medija. I s tim alatima mislim da možemo učinkovito interaktivirati sa mladima diljem Europe. Dakle, mladi su stalno na webu, moramo ih pronaći ondje, moramo ih kontaktirati, saslušati, informirati o politikama koje za njih postoje. Sigurno sam da ćemo to, u tome uspjeti i da će države članice, e, moći ćemo im pomoći zapravo da u nadolazećem ciklusu ove strategije e, učine još više. Dragi kolege, nije dovoljno da kažemo da imamo odgovarajuće alate poput otvorene metode koordinacije na europskoj razini i da ih je samo potrebno implementirati ili poboljšati. Moramo učiniti mnogo više. Jasno je da je tekst poput ovoga po prirodi dinamičan, ali je i prilagodljiv i tražimo pomoć komisije u tome da i države članice na dolazećem sastanku vijeća uzmu u obzir koja izvješća kako ovo tako u prošlosti mogu iskoristiti. Ne želim više vremena oduzeti. Vjerujem da se o ovome može raspravljati e, satima, danima, mjesecima. Važno je posvetiti više vremena u današnjoj raspravi da prikupimo mišljenja kolega. Svi koji žele detaljniju, dublju analizu a, filozofije ili logike za ovog izvješća mogu pogledati i naše obrazloženje a zahvaljujem na kraju e, izvjestiteljima u Sjeni, zastupnicima Neva Dalovoj, gospodin Govondu, gospodin Tavarisu, gospođi McClarkin i Mezija, jer su imali vrlo vrijedne doprinose na našim sastancima i pridonijeli mnogim zamislima koje sam pokušao inkorporirati u ovaj tekst. Zahvalio bih također i komisiji i direktor opće uprave gospodin Lazenu Zenu za njihovu suradnju i odlučnost da napredujemo u ovom području. Uvijek je zadovoljstvo surađivati s vama. Te konačno zahvaljujem našem tajništvu, gospođi Fabi Danili, na strpljenju, na razumijevanju i vjerujem da uz ovo izvješće naš doprinos može biti značajan, a svi amandmani koje su predložili naši kolege će biti e, korisni, vrijedni i pokušat ćemo sve što čujemo uključiti u naš tekst. Dakle, pokušamo još jednom pokazati svoju posvećenost da se ohvatimo u koštac sa problemima mladih kako god to možemo. Hvala. Zahvaljujem riječ ću dati gospodinu Migalskom. Zahvaljujem. Naš je izvjestitelj spomenuo da ima zadovoljstvo suradnje sa gospođom Clarkin. Dakle, morat ćete e, surađivati i sam, također nadam se da će i to biti na obostrano zadovoljstvo. Samo nekoliko riječi o ovom izvješću. Općenito smo zadovoljni s nacrtom i vrlo je važno potvrtati vezu između obrazovanja i tržišta rada. I to je ono što cijenimo. Također podržavamo činjenicu da ovaj nacrt izvješća je e, pridodao neke koristi programa Horizont 2020. E, dobro bi došle detaljne informacije o prednosti iz trokuta znanja i o pozitivnom učinku istraživanja i razvoja. Mi se protivimo e, zamisli stvaranja nekih novih inicijativa e, koje bi osnažile europsku integraciju, primjerice europski studiji u programu sveučilišta. Po našem mišljenju to nije unutar obuhvata ovog izvješća i smatramo da nije nužno. Također bismo voljeli da izvješće obrati više pažnje na važnost sporta i vježbanja. E, gospođa McClarkin smatra takve aktivnosti vrlo važnima i on uvijek važnost toga. Dakle, bolja fizička sposobnost e, potpomaže onoj psihičkoj. Zahvaljujem predsjedateljici. Prije svega e, zahvaljujem izvjestitelju na njegovom radu i na tome što je u obzir uzao cijeli niz preporuka i komentara izvjestitelja u Sijeni na našem nedavnom sastanku ga ste spomenuli. E, Odjekom njegov stav da je razočaravajuće da u nekim državama članicama e, da je došlo vrlo, do vrlo ograničenog napretka tijekom prvog ciklusa implementacije i situacija se zapravo pogoršala za mlade. Jasno je da uz strateški dokument moramo e, jasno sažeto prikazati kako Europska unija može pomoći europljanima. Dakle, kakve aktivnosti se mogu implementirati da bi se nosili sa izazovima koji su danas pred nama. Također mislim da je nužno da prije svega identificiramo i prepoznamo probleme s kojima su mladi suočeni nezaposlenost mladih i sve veći broj onih koji se ne školuju niti su zaposleni su vrlo često spominjane brojke, a drago mi je što sad spominjemo i dodatne nuspojave toga i što se spominju i e, pitanje mentalnog zdravlja u ovom izvješću. Prijedlozi za podršku mladima i borbu protiv nezaposlenosti imaju potencijala, no bez financiranja i posvećenosti implementacije na razini država članica nećemo uspjeti e, osnažiti mlade školovanje i osposobljavanje eh, diljem Europske unije donakle se bavi ovim problemom, no privremeni i nesigurna radna mjesta koja su nevezana uz kvalifikacije eh, mladih i kojim mogućuju bilo kakvu dugoročnu karijeru nisu prihvatljivo rješenje. Dakle, ovi problemi neće biti ograničeni samo na trenutnu generaciju, eh, već oni koji započinju karijeru u ovakvim nesigurnim uvjetima vjerojatno će dovesti do toga da će kasnije u životu biti slabije plaćeni i duže će biti vremena nezaposleni ukupno. Dakle, trebamo im omogućiti da steknu pouzdanje i vještine koje su im potrebne na samom početku njihove karijere i time se trebamo uhvatiti u koštac. Treba zadnji trenutak zapravo da govorimo o ovoj generaciji, generaciji bez mogućnosti, bez nada i generaciji bez budućnosti zapravo. No, sastajući se razgovarajući s mladima i jasno je da se nijedna mlada osoba ne želi e, uklopiti u takav profil. Dakle, žele iskoristiti mogućnost gospodarskog oporavka i za svoju budućnost. Mislim da ovdje imamo snažnu osnovu za jednu smislenu strategiju za mlade i tijekom ove rasprave ja ću također podnijeti neke, e, nadam se, amandmane od pomoći i radujem se dalje suradnji sa izvjestiteljima i drugim kolegama na ovoj važnoj strategiji. Hvala lijepa. E, kolegice Vandalova ima riječ. Mm, hvala vam mnogo. E, dragi kolege, prije svega e, uvijek cijenim ove stavove izvješće gospodina Papa Nikolava, to je vrlo lijepo uravnoteženo izvješće i argumenti su isti oni koje najčešće čujemo unutar našeg odbora. Zbog toga neću ponavljati ono što je on rekao, zbog toga što je e, vrlo mudro govorio i reći ću samo da se s njime slažem, a naglasila bih da postoji jedan problem što se tiče strategije za mlade, e, odnosno načelo načelom subsidijarnosti. Dakle, u određenoj mjeri to načelo nam veže ruke i svejedno tako veznih ruku, nadam se da i ova strategija za mlade koju smo prezentirali, da će biti hrana za razmišljanje. Mm, Izvješću je spomenuto, i to mi je drago, aspekt novih tehnologija, dakle kako možemo komunicirati s mladima, kako ih možemo dalje obrazovati i nije dovoljno samo spomenuti sve probleme s kojima su oni suočeni, već je važno isto tako predložiti i određena rješenja i načine kako za izaći iz te situacije. Primjerice, organizacije mladih a, imaju mnogo manevarskog prostora u tom smislu, tako da moramo razmotriti e, i ono što nam govore te organizacije. Nove tehnologije koje se spominju u izvješću su također jedno područje koje se može iskoristiti primjerice s ciljem komunikacije, ali kako bi se e, pružile neke nove vještine mladima, one vještine koje će doista moći koristiti u svojim životima. A to je opet blisko vezano e, uz reformi, reformu u sektoru obrazovanja i reću nešto detaljnije o tome kasnije. Mnogi mladi su dakle nezaposleni i nemaju čak niti potreban tip obrazovanja koji se traži na tržištu rada. U tom smislu trebali bismo dakle spomenuti i to da bi bilo vrlo dobro priznati i neformalne oblike obrazovanja, tako da se nadam da će europska, europske institucije dalje pružiti podršku onim dobrovoljnim e, iskustvima i volontiranju. Sve svemu vrlo sam zadovoljna onime što je prezentirano, iako ću ja ponuditi određene amandmane, no vrlo sam zadovoljna što ovako možemo surađivati sa izvjestiteljem i još jednom mu se zahvaljujem. Hvala lijepa. Kolega Tavareš ima i obrigado nos kolega Georgios Zahvaljujem predsjedateljici, zahvaljujem i izvjestitelju, kao je uvijek bila zadovoljstvo e, surađivati s njime. On je napravio, već bio autor niz izvješća u ovom i drugim odborima i mislim da je vrlo, e, hvati se koštac sa vrlo kompliciranim poslom e, na jednoj važnoj temi i ovo je tema e, s kojom se doista trebamo pozabaviti. E, kao što su drugi rekli, ovo izvješće je vrlo zanimljivo, vrlo ravnoteženo i općenito govoreći e, sretni smo što ga takvoga možemo i podržati. Ova tema zapravo varira prilično od jedne do druge zemlje. To moramo uzeti u obzir. Neke države članice su u drugim situacijama, neki imaju 50% nezaposlenost mladih primjerice, dok drugi imaju nezaposlenost mladih od svega 9%. Dakle, učinak na društvo, općenito govoreći, prilično varira između pojedinih zemalja, što znači da pritisak na roditelje tih mladih osoba također varira. Dakle, situacija se prilično razlikuje između pojedinih zemalja. E, neki mladi čak su e, bili prisiljeni iseliti se iz zemlje zbog nezaposlenosti, zemlje poput Grčke, Španjolske, Portugala i neke druge imaju sve veći broj mladih koji moraju napustiti zemlje protiv svoje volje, a kasnije se neće niti moći vratiti zbog toga što je situacija jednostavno će ovako ostati zacementirana. Zbog toga je važno e, baviti se sektorom kulturnim i kreativnim jer primjerice u mojoj zemlji gdje najbolje poznajem situaciju postoje područja poput e, dizajna, oglašavanja, arhitektura, novinarstvo. Dakle, područja određene dodane vrijednosti za gospodarstvo zemlje, e, za njenu budućnost koja se zapravo prazne e, iz kojih ljudi odlaze u smjeru Brazila posebice i kroz nekoliko godina ti mladi se više neće vratiti i gospodarstvo tih zemalja će dugoročno biti manje održivo na taj način, a isto tako gospodarstvo će na neki način biti osakačeno jer ljudi koji su ostali će biti oni koji ili nisu imali obrazovanje da bi pristupili tržištu rada ili oni koji će jednostavno opterećivati socijalni sustav. zbog toga, dakle, gospodarstvo takvih zemalja neće biti održivo niti u budućnosti. I ja ću se u nekim od svojih amandmana usredotočiti upravo na to. Smatram da bi Europska unija trebala imati politike e, regionalne naravi, regionalne orijentacije tijekom ove krize. Svi znamo što se dogodilo tijekom ovih kriza u Europi. Znamo da je došlo do asimetričnih e, valova koji su utjecali različito na određene dijelove Europe. Dakle, mi bismo se trebali usredotočiti na pojedina regionalna područja unutar Europe. Primjerice, mogli bismo pokušati povezati činjenicu da su neke zemlje imale problema na tržištu nekretnina i možemo pružiti podršku općinama i lokalnim tijelima vlasti kako bismo e, uspostavili e, središta za određena poduzeća, određene tehnologije, primjerice dizajnerska e, poduzeća ili pružiti podršku u smislu najmova kako bi poduzeća mogla lakše se na noge i tako bismo mogli smanjiti učinak na mlade. I još jedna završna stvar, kao i većina kolega ovdje prisutnih, e, mnogo posjećujem škole, razgovaram sa mladima u svojoj zemlji i jasno je da osim toga što ova generacija e, najžešće pogođena krizom, da je najmlađa generacija i najsklonija Europi. I to je nešto što me uvelike impresioniralo. Oni stari ljudi zapravo koji su više profitirali u dobrim godinama od integracije europske, e, njih je više e, zahvatilo ovo antieuropsko raspoloženje. Na mladi su drugačiji. Oni shvaćaju da je europski projekt važan za njihovu generaciju, za budućnost, ali žele da on postane više demokratičan. I smatram da ideja koja je e, ovo izvješće ponudilo, da bismo trebali pokušati osnažiti dvosmjernu komunikaciju. Dakle, tako da dobijemo i povratnu informaciju od mladih o radu koji mi obavljamo ovdje u Briselu, jer njihovo je mišljenje važno. Hvala lijepa, gospođo Tavareš. E, Hvala, gospođo predsjedavajuća. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za ovo izvješće u, odboru za zapošljavanje i socijalno pitanja. Htjela bih reći nešto općenito. Smatram da, dakle, imamo cilj za smanjenje odustajanja od e, škole u okviru strategije Europa 2020. Međutim, moramo imati konkretne mjere. Znači, prelazak između školovanja i zapošljavanja vrlo je osjetljivo razdoblje i e, tu velik broj ljudi ne uspjeva. Prema tome trebamo uključiti sve aktore u obrazovanju, u službama za zapošljavanje, socijalne i obiteljske službe i tako dalje. Drugo, imamo ciljeve koji su kvantitativne prirode. Međutim, postoji opasnost da imamo nekakve organiziranje nekakvih staževa samo zato da bismo povećali brojke. Prema tome, stažiranje koje se organizira u okviru strategije mora odgovarati sa stvarnom situacijom na tržištu rada i u poduzećima. Htjela bih reći da kada je riječ o strategiji za mlade, moramo biti na visini zadatka. Međutim, imamo nekoliko različitih prijedloga. Što se tiče mladosti, imamo program cijeloživotnog cjeloživotnog obrazovanja, strategiju za mlade, program jamstva za mlade i dva ministra za zapošljavanje iz Njemačke i iz Francuske da se sastaju i predložit će plan e, New Deal za Europu i to za mlade. E, trenutno je to francusko-njemačka inicijativa, međutim to se želi proširiti na čitavu eurozonu. Kao i kod programa Erasmus, mladima treba omogućiti da se stažira u poduzećima izvan e, njihove zemlje podrijetla. Mislim da moramo uistinu uskladiti postojeće programe i aktivnosti kako bi se stvorila prava dinamika, jer u protivnom ćemo raditi u raznim smjerovima što bi trebalo izbjeći. Mislim da je dobro da smo čuli to od ministara i da smo čuli da je pitanje e, mladih, politike prema mladima vrlo važno. Kao zastupnici trebamo se zapitati zašto e, ima tako mali broj mladih u vječnici. Neki kolege su spomenuli da se nalazimo u trenutku kada parlamenti, mediji, dakle općenito sve poluge vlasti preuzima jedna generacija i tu zapravo dolazi do sraza dviju generacija. Dakle, trebamo se zapitati kako izići iz toga. mislim da bi to osim izvješća koje ovdje izrađujemo, bio dobar znak da uzimamo u obzir to pitanje, da želimo dati mjesto mladima i da ne, nećemo ostati e, godinama u parlamentu i e, zapravo se kandidirati e, mandat za mandatom. Trebamo omogućiti i mladima da djeluju kao građani. Hvala. Ota? Izvolite. Cenzus vijeku. Dakle, možda bismo mogli e, unijeti neke kvote u aktivnosti Europskog parlamenta. Na šalu na stranu. Mislim da je ovo izvješće vrlo dobro. Naš se kolega specijalizira u politike za mlade, za politike mladih. I smatram da ovo povjerenje u Europu na neki način dobiva dimenziju koja je sve vidljivija i to upravo kroz politiku za mlade. U mnogim zemljama počinjene su mnoge greške i sustavi su u pojedinim zemljama različiti. Primjerice u Njemačkoj nezaposlenost mladih iznosi 9%, u Španjolskoj oko 50%, no osim same krize postoje druge pogreške u različitim državama članicama. Tako da su ove strategije vrlo važne, zapravo još važnije zbog toga i trebali bismo pružiti podršku kolegi i ovom izvješću i poslati snažan signal državama članicama. Jer države članice su te koje su odgovorne za provedbu ovih strategija. U nekim državama članicama uopće nema nikakvih strategije, dok u drugima su jednostavno arhivirane, a ne provodi ih se zbog toga što ova politika za mlade eh, se na neki način raspodijeljuje na cijeli niz ministarstava i trebali bismo poslati jedan snažan signal državama članicama i reći im, eh, jasno reći vijeću da bi države članice trebale preuzeti svoj dio odgovornosti. Postoje eh, mnogi mnoga područja koja smo istaknuli, ne želim ulaziti u detalje i smatram da je razina financiranja primjerice što se tiče Erasmusa i eh, izvornih politika strukturnih fondova koji su označeni, odnosno koji su odvojeni upravo za mlade, postoje eh, različite strategije i ideje, ali nedostaje nam dobrih strategija koje bi se implementirale na razini država članica. Tako da bi ovo izvješće nam moglo pomoći u tome da pošaljemo snažan poticaj signal državama članicama da se moraju prihvatiti posla, postoje određene ideje, određene strategije, ali često su one svega deklaracije bez e, odgovarajuće implementacije. Dakle, trebamo države članice podsjetiti na obaveze. Zahvaljujem predsjedateljice. Prije svega bih čestitao kolegi Pape Nikolau, on je pripremio vrlo dobar tekst. i vjerujem da je uspješno se suočio s najvažnijim izazovom koji je pred nama u Europskoj uniji. Nažalost, prolazimo kroz krizu, znamo da, mladi, da su mladi najslabija karika, baš sam danas pročitao, da je preko 330 tisuća mladih iselilo se iz Španjolske. To je katastrofalan podatak. Osobito zbog toga što ti mladi nisu napustili Španjolsku e, kako bi se preselili negdje drugdje u Europskoj uniji. Oni su se preselili u SAD, u Australiju, u druge dijelove svijeta. Mnogi mladi dakle iseljavaju se iz Europske unije. Postavlja se pitanje hoće li se ikada vratiti. Mladi se ne sele, samo iz, iseljavaju samo iz Španjolske. Znamo da u Europi imamo sve starije stanovništvo, da nemamo dovoljno mladih i trebamo im pružiti odgovarajuće uvjete za život. Zbog toga bi se države članice trebale pozabaviti reformom tržišta rada, primjerice. A ono što je od ključne važnosti za Europsku uniju je upravo obrazovanje trebali smo e, provesti dubokosežne reforme obrazovnog sustava još davno. Trebali smo više ulagati u obrazovanje. Njemačka je jedan dobar primjer kako smanjiti nezaposlenost mladih uvodeći uspješnije sustave obrazovanja. Dakle, svi smo uvelike zabrinuti zbog toga što nemamo do odgovarajuća dostatna financijska sredstva za obrazovanje, no u krizi trebali smo si možda postaviti sljedeća pitanja. Financiramo li mi sustav obrazovanja na učinkovit način? Jesmo li ga strukturirali na odgovarajući način? Dakle, morat ćemo više učiniti u tom polju, u tom sektoru. Postoji veliki jaz između sveučilišta i stvarnog gospodarstva i taj jaz moramo smanjiti. Ukoliko uspostavimo dobre sustave, ukoliko uspijemo smanjiti taj jaz, tada ćemo uspjeti zadržati mlade u Europskoj uniji. A najgore od svega jest što se zapravo imidž Europske unije promijenio. Mladi ga više ne doživljavaju kao u prošlosti i kao što je rekao gospodin Tavareš, mladi nisu euroskeptični. No ukoliko pogledamo ankete, vidjet ćemo da je euroskepticizam ipak sve prisutniji kod mladih. Nemaju vjere u Europsku uniju, smatraju da nema perspektive i posljednje istraživanje Eurobarometra je upravo to i pokazalo. Dakle, ono što mi trebamo učiniti jest uliti povjerenje u mlade, a to možemo samo ako se uhvatimo u koštac sa korijenskim problemima. Moramo reformirati sustav obrazovanja i tržište rada. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Tomas. Hvala. Htjela bih također zahvaliti izvjestitelju na ovom uravnoteženom tekstu. Čula sam da je nekolicina kolega spomenulo kako bismo državama članicama trebali uputiti određene poruke. Ja bih e, u svoje ime htjela naglasiti da trebamo pomesti pred vlastitim kućnim pragom, govorim o Europskoj uniji. Naime, prema riječima izvjestitelja, s punim pravom se spomenulo spomenuli su se rezovi nekih država članica u području obrazovanja i posljedica koje to ima na mlade ljude. Međutim, ti veliki rezovi isto tako su vezani uz neke od zahtjeva europskih institucija u odnosu na smanjivanje proračunskog deficita. A ako se javni dug mijenja strukturnim reformama koje utječu s jedne strane na proračun država članica, ali isto tako i na dob kada se odlazi u mirovinu. Mislim da nismo spomenuli da je jedan od razloga iz kojih se povećava stopa nezaposlenosti mladih upravo povezan i sa činjenicom da se zahtjeva od starijih osoba da rade sve duže i da kasnije odlaze u mirovinu. Prema tome zapravo se sve kasnije omogućuje mladima da imaju svoje mjesto na tržištu rada. Mislim da bismo trebali biti dosljedni u odnosu na vlastite politike. E, ne bismo trebali drugima dijeliti lekcije kada sami nismo potpuno dosljedni u svim politikama. I na kraju želim još samo dodati da nažalost nisam optimist kao neki kolege vezano uz euroskepticizam kod mladih. E, to je bila činjenica u mojoj zemlji još unazad nekoliko godina. Mladi su bili skloni Europi, bili su proevropski orijentirani. Međutim, uslijed e, velikih problema s kojima se sada susreću, e, taj trend se mijenja. I zemlje europske zemlje iz kojih su mladi primorani emigrirati, bojim se da bi tamo stopa euroskepticizma mogla biti visoka. Hvala. S, e, riječ ima kolega Tavareš e, na kratko. Tražili ste riječ. Samo ukratko e, slažem se da sa točke sa stajališta Europske unije razlikujemo ljude koji odlaze iz Europske unije ili i onih koji odlaze iz svoje zemlje ali ostaju u Europskoj uniji. Ja sa svoje strane čvrsto vjerujem u slobodu kretanja u Europskoj uniji. Međutim, s gospodarskog stališta to je potpuno ista stvar. E, Španjolsko je jednako da li ljudi odlaze u Finsku ili u Brazil. Ako EU unija ne želi poduprijeti periferne zemlje sljedećih 10, 20, 30 godina, onda se moramo pobrinuti za to da taj fenomen, e, dakle sloboda e, kretanja e, da da se s tim uhvatimo koštac kako bi te, ta gospodarstva e, ostala održiva i u budućnosti. Hvala lijepa. Gospodin Kavada. Hvala gospođo predsjedavajuća, ja ću govoriti vrlo kratko. Prije svega želim reći da se slažem sa većinom onoga što je rečeno. E, kako u izvješću, tako i u komentarima kolega. Htio bih izniti jednu opasku koja ukazuje na težinu problema s kojim se suočavamo u Europi i na nedovoljnim instrumentima koji se primjenjuju u borbi protiv ove pojave. Nezaposlenost mladih, mladih imat će vrlo velike posljedice, to već primjećujemo u nekim zemljama i neke države su e, pokušale određene mjere, ali nemaju odgovarajuća sredstva. Zatim e, njemačka kancelarka i francuski predsjednik pokušavaju iznijeti taj New Deal koji se temelji na 6 milijardi u 7 godina. Dakle, tih 6 milijardi vjerojatno će ići odnosno će se potrošiti u prve dvije, tri godine, vjerojatno će o tome biti riječ i večeras u okviru trijaloga. Među e, svim europskim politikama to je ona koja svakako zaslužuje najveću financijsku koncentraciju e, kao i jamstvo na međunarodnom tržištu, jer e, javne, e, javni proračuni u e, južnim europskim zemljama su oni koji su koji imaju problema, a Europska unija trebala bi iskoristiti Europsku investicijsku banku. E, dakle, mislim da mi nismo na visini zadatka kada je riječ o nezaposlenosti mladih i mislim da smo mi u našim institucijama odgovorni za osjećaj koji raste u mladima zbog te očajne situacije. Moja zemlja je možda europska zemlja gdje je kriza nezaposlenosti mladih najgora. To je upravo primjer razmjere tragedije. E, mnogi su spomenuli po, moguća rješenja, obrazovanje je naravno vrlo važno. Mislim da bismo više na, trebali naglasati e, e, strukovno obrazovanje ali mislim da bismo trebali e, više vrednovati e, strukovno obrazovanje i osposobljavanje niz mladih ljudi kada završe studij nastave studirati e, na taj način lakše kasnije nađu posao međutim jedan niz E, politika e, koje mi e, donosimo uzaludne su bez gospodarskog oporavka. Znači ono prvo što moramo učiniti je povratiti gospodarstvo u zdravo, u, stanje zdravlja politika štednje po svaku cijenu ne donosi rezultate koje smo očekivali. I mislim da je to važno jasno reći. Zato mislim da je bitno e, ako već ne možemo odustati od štednje, da e, učinimo sve što je moguće da e, potaknemo rast gospodarstva jer sve te mjere e, kojima sad razgovaramo što se tiče mladih ljudi neće dati nikakve rezultate ako se gospodarstvo ne oporavi. Hvala lijepa u ime komisije. E, Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što je naveo izvjestitelj, zajedničke izvješće komisije i vijeća ima dvostruki cilj. Kao prvo uzimanje u obzir strategije e, za mlade od 2010. do 2018. upravo dvije godine, kao i odrediti prioritete za prve tri godine e, drugog e, trogodišnjeg ciklusa od 2013. do 2015. Kao dopuna postoje dva dokumenta koji daju mnoštvo informacija o stanju mladih u nekim državama članicama, kao i mjera koje su države poduzele u odnosu za različite aspekte strategije za mlade u prve tri godine. Osnovni ciljevi ove strategije za mlade su dvojaki. Kao prvo, riječ je o tome da se stvore bolje prilike za obrazovanje i zapošljavanje mladih. Velik broj komentara jutros ukazuje na važnost zapošljavanja mladih u ovom trenutku. Međutim, govori se isto tako o promicanju sudjelovanja mladih u društvu vrlo e, teška situacija s kojima se mladi suočavaju u nekim zemljama vezan je uz nezaposlenost. Zajedničko izvješće govori o mjerama koje su podezile pojedine države članice kao i o mjerama na razini Europske unije. Važnost ove situacije, ove vrlo teške situacije, e, nudi objašnjenje zašto je prioritet u prve dvije godine bio stavljen, naglasak je bio stavljen na posljedice nezaposlenosti e, u odnosu na mlade. Dakle, e, tu se postavlja važno pitanje inkluzije mladih kao i zdravlja i dobrobiti mladih. Na taj način u ovom razdoblju se stavlja naglasak na pitanja inkluzije, posebno inkluzije mladih koji niti se obrazuju, niti rade. Dakle, NEC. Oni imaju poseban prioritet u predstojećem razdoblju. Kao što sam rekao, ova strategija je globalna i ne ograničava se samo na pitanja zapošljavanja i obrazovanja, nego se bavi i nekim drugim područjima. Primjerice, što se tiče sudjelovanja mladih u životu, u društvenom životu, kao i e, pitanja dobrovoljnog rada mladih. Ovo izvješće nam daje nekoliko vizija korištenja instrumenata predviđenih strategijom. Jutros e, smo čuli o budućem programu u području obrazovanja e, mladih i sporta koji će sadržavati neke aktivnosti u području neformalnih oblika obrazovanja kao i mogućnosti podržavanja rada mladih u državama članicama. U izvješću se također naglašava važnost međuresornog, međuministarskog djelovanja koje se često percipira u državama članicama kao preduvjet za ostvarivanje politika mlad, za mlade. Dakle, potrebni su kvalitetni staževi, a ne samo staževi koji će koji su tu da bi se povećao broj. Izvjestitelj je naglasio važnost koju treba pridati nekim od instrumenata i strategije, primjerice važnost strukturnog dijaloga. Naglašava se da je u ovom trenutku ovoga tjedna imamo predstavnike mladih iz svih europskih zemalja kako bismo revidirali strukturni dijalog eh, kakav smo imali u posljednje tri godine i kako bismo ga učinili djelotvornim na način da se više uzme u obzir mišljenje mladih. Spomenuli smo važnost uloge organizacija mladih. S jedne strane u smislu participacije mladih u društvenom životu, a s druge strane kada je riječ o razvoju njihove osobne, profesionalne e, sposobnosti i kapaciteta neformalni oblici obrazovanja su posebno važan instrument za stjecanje određenih kompetencija. Jutro smo također čuli o pitanju e, sudjelovanja mladih u, i općenito njihove predanosti europskom projektu. Mi smo objavili jednu studiju o sudjelovanju mladih e, prošlog petka u kontekstu Europskog tjedna za mlade. E, to je inače se obilježava ovaj tjedan. Tamo možete pronaći neke e, informacije koje su zanimljive, naravno različite su od zemlje do zemlje, ali sugeriraju da mladi ipak imaju veću opredjeljenost za europski projekt od nekih drugih e, dobnih skupina. U izvješću gospodina u izvješću izvjestitelja vidimo da e, postoji potreba za boljim poznavanjem stanja mladih, potrebe za kvalitetnijim statističkim podacima i općenito boljeg poznavanja situacije u kojoj se nalaze mladi. Mi na tome radimo u suradnji s Eurostatom. Na kraju izvjestitelj također stavlja naglasak na još jednu temu koja se e, ne tiče direktno strategije za mlade, ali ipak važna. i to se može vidjeti u raznim područjima strategija, a to su nove tehnologije i novi mediji. Komisija je već poduzela razne inicijative u području zaštite mladih i htio bih skrenuti vašu pozornost na još jednu studiju koju smo nedavno objavili, a tiče se novih oblika participacije mladih u Europi, gdje se posebno govori o mogućnostima koje nude novi oblici političke participacije, dakle novi mediji. I dalje e, kada je riječ o novim tehnologijama, ali iz perspektive e, dobrobiti za obrazovanje, htio bih spomenuti činjenicu da će povjerenici Cruz, e, povjerenica Cruz predložiti jednu inicijativu kako bi se što bolje mogle iskoristiti nove tehnologije zove se uh, Opening Up Education. Gospođo predsjedavajuća, mi smo i dalje na raspolaganju izvjestitelju, ako budu potrebna dodatna pojašnjenja uh, kada se bude radilo na konačnoj verziji izvješća. Hvala, gospodine Ležen. Naravno da su nam potrebna nova radna mjesta ali ta radna mjesta e, za njih su potrebni obrazovani mladi ljudi to je zatvoreni krug problem je u tome da u mnogim zemljama već godinama e, tema prave profesionalizacije e, nije na pravi način se nitko s njome pozabavio E, nedostaju nam ljudi za popunjavanje radnih mjesta u nekim poduzećima, e, onda nemamo poduzeća jer nema odgovarajuće obrazovanih mladih ljudi, a onda pak mladi ljudi ne mogu e, dobiti radna mjesta. Ja sam ovdje već preko 20 godina i uvijek iznova pokušavam upozoriti na to da je tema nezaposlenosti mladima povezana sa jednim pa krivom politikom u, sferi obrazovanja. Zašto mi u Njemačkoj imamo tako malo nezaposlenih mladih ljudi? E, to nije e, kad bismo imali toliko mladih ljudi kao Njemci koji imaju visoko školsko obrazovanje, ali nikakvo praktično obrazovanje, također bismo i mi imali puno veću stopu nezaposlenosti među mladima. Naravno da e, u, u sferi obrazovanja moramo e, učiniti promjene, krenuti jednim novim putem, a to se odnosi i na druge zemlje. Moramo dakle krenuti putem dualnog obrazovanja, dakle obrazovanja obrazovanje unutar e, poduzeća i istovremeno obrazovanje u obrazovnoj instituciji e, jer onda mladi čovjek ima e, u rukama zanimanje koje je praktično zanimanje s kojim može također naći posao kasnije može naravno i studirati ako želi ali to je e, odlična ideja i zato sam jako sretna što je španjolska vlada sada voljna i zainteresirana razgovarati sa njemačkom, e, e, njemačkim ministrom rada na toj temi. Dakle, o tome se neće E, e, e, sada razgovara, to neće već sutra smanjiti nezaposlenost, ali u doglednoj budućnosti hoće. Znači, ne radi se o politici koja je usmjerena dobivanju sljedećih izbora, nego poboljšanju situacije u budućnosti. Istovremeno imamo mnogo manjih, manjih područja kolegici iz Francuske mogu reći e, u mojoj zemlji, e, ja živim u e, Saru, dakle mi u Saru ne možemo obrazovati šegrte, odnosno Eh, ali međutim iz Francuske nemamo kandidate, nemamo eh, jer, jer je to spojeno sa nekim eh, problemima. Dakle, to je zbilja luda situacija. Mi upravo radimo na tome riješiti taj binacionalni problem. Jutro sam dobila e-mail od jednog očajnog oca iz Lotringen E, jer moj sin koji živi u, Francuskoj, dakle u tom pograničnom području, ne može učiti zanat u Njemačkoj zato što je e, e, građanin Francuske, a govori njemački. Je li to Europa? E, zar je moguće da ne možemo riješiti taj problem? Moramo ga riješiti u interesu mladih ljudi. E, to su možda stvari koje se upravo kod nas e, lokalno odigravaju, ali mislim da su te stvari nedopustive. Što sam još htjela reći? Kolega Papa Nikolao priredio je tekst koji daje jedan pregled svega što je trebalo učiniti između 2008. i 2012. za budućnost, moramo vidjeti e, e, kako ćemo dalje. Komisija je već e, tu naznačila teme, dakle inicijativa na primjer za obrazovanje mladih za koju je predviđeno 3 milijarde, milijarde eura. E, taj novac neće međutim doći iz naših malih fondova za obrazovanje nego iz Europskog socijalnog fonda. To pokazuje koliko je važno da smo svi međusobno povezani, ali e, sa te tri milijarde također nećemo uspjeti spasiti svijet. Ne možemo spasiti svijet, ali možemo riješiti mnoge sitne, e, sitne probleme e, koji se i tekako, e, koji i pogađaju mlade ljude. To je, radi se o generaciji kojoj moramo pomoći. Nadalje, tema jesu li mladi ljudi u poziciji u stanju e, osnovati poduzeće, e, osamostaliti se, jesu li dovoljno kreativi. O tome sam već jutro razgovarala sa Marie e, Djelomično im nedostaje hrabrosti započeti negdje kao perač posuđa i onda napredovati prema gore uz pomoć e, državnih sredstava održavamo se iznad vode međutim e, mislim da bismo morali povećati odvažnost mladih ljudi da upotrebe svoju kreativnost. Mislim da tema kreativnosti e, važna društvena tema jer na taj način mladi ljudi e, prije mogu doći do e, radnog mjesta odnosno osigurati svoju egzistenciju moram još reći da do četvrtka moramo predati amandmane. Žao mi je, ali odbor za zapošljavanje je kriv za ovo. On nas je već mjesecima držao u poziciji čekanja u vezi s ovim. Izvolite, imate riječ kolega Papa Nikolau. Mislim da ova rasprava opet pokazala situaciju u kojoj se nalaze mladi ljudi Naravno, vjerujem da je još jedan zaključak da e, mi u, na e, razini Europske unije imamo kapacitete da pomognemo mladima. Naravno, nitko ne može biti sretan e, s ovom situacijom kakvu sada imamo. Imamo Europsku uniju u fazi recesije i svi ti rezovi proračuna i europskog e, proračuna izazivaju veliko razočarenje među našim građanima, a to je povezano i sa povećanjem euroskepticizma, kako ga nazivamo, među e, i mladim ljudima sa osjećajem pesimizma e, i nedostatka perspektive i sumnje u naše europske vrijednosti, sustav vrijednosti i, e, naše ideje. Mislim da se zapravo slažemo kako e, trebamo nastaviti sa radom e, što se tiče ovog izvješća vrlo smo kritični prema rezultatima postignutim u zemljama članicama i, prema efektima naših strategija međutim moramo priznati da činjenica da postoji strategija da je imamo a o tome smo također raspravljali sa komisijom e, da to jest činjenica da po prvi put imamo tu strategiju, a također je važno da smo danas raspravljali o napretku te strategije, da vrednujemo kako napredujemo i e, kako možemo doprinjeti doprinijeti e, preciznim idejama i prijedlozima e, kako bismo na europskoj razini bili postigli veće efekte E, sljedećim mjesecima imat ćemo sastanke sa komisijom u vezi s tim. Također e, već smo prije dvije godine zamolili predsjednika Barosa da e, moramo imati programe za mlade i to nam je još uvijek potrebno. Naravno u potrebno nam je jedan horizontalni pristup povezivanja e, raznih sektora jer teme koje se tiču mladih e, ne mogu se na efikasan način e, riješiti bez te horizontalne suradnje. Ne znam, sjećate li se, prije nekoliko mjeseci imali smo sastanak, odnosno organizirali smo jedan događaj uz vaše sudjelovanje sa ministrima E, sa ministrom obrazovanja iz Grčke i na dnevnom redu bio je razgovor o tome kako e, koristiti e, program za mlade kako bi se pomoglo mladim ljudima iz područja pogođenim krizom i ja sam pritom rekao da 50 posto nezaposlenosti koju mi imamo usporedbi sa 8-9% u Njemačkoj, e, na to ste vi rekli da, ali mi u Njemačkoj imamo dualni sustav, vi ste to sa velikom lakoćom rekli, ali onda sam vam ja morao reći e, da je sutradan u grčkim medijima pisalo dva, tri novinara, ako se dobro sjećam, su napisali e, da moramo biti vrlo oprezni sa takvim e, sustavom, jer onda bismo mogli dobiti situaciju e, da moramo štititi E, one koji su već zaposleni, dakle radi se o predrasudama. Ako ne budemo upotrebljavali najbolje prakse iz drugih zemalja, ako ne pokušamo vidjeti kako e, oni e, na efikasan način primjenjuju sredstva koja stoje na raspolaganju i instrumente, onda ćemo ostati na raspravi na teoretskoj razini i nećemo imati nikakvu dodanu vrijednost kao rezultat te rasprave. Ja vjerujem da sve teme koje smo spomenuli, sva pitanja koja su spomenuta su vrlo važna, dakle pitanje e, odlaska mladih, e, brain drain e, je upravo važna tema i on, e, pogađa ovu sadašnju generaciju mladih ljudi i moramo vidjeti kako dalje, e, kako usmjeriti naše politike. Nitko ne može biti siguran, odnosno optimističan da će u kratkom, e, kratkoročno gledano naše politike dati efektivne rezultate i da ćemo postići značajne promjene ali moramo vidjeti kako će napredovati pregovori o novom višegodišnjem financijskom okviru, ali osobno mislim da ono što možemo učiniti je e, u samoj srži tih pitanja biti inovativniji nego što smo do sada bili i dinamičniji nego što smo do sada bili i zato upravo e, govorimo u našem izvješću o temi novih tehnologija moramo vidjeti gdje se mladi ljudi nalaze e, u tom pogledu i kako im se možemo približiti i da završim vjerujem da iako e, imamo vrlo kratko vrijeme za ulaganje amandmana mislim da smo imali vrlo plodnu raspravu i da e, i vjerujem da ćemo moći e, sve e, amandmane e, prihvatiti i uključiti sve inovativne ideje i rješenja za mlade ljude Europe. Želim zahvaliti svim kolegama na komentarima i doprinosima. Zahvaljujem kolegi Borisu što je rekao da me smatra nekim ko zna kako se e, treba baviti pitanjima mladih, međutim ja imam dosta sjedih i nastojim pratiti razvoj događaja i razvoj situacije i e, nadam se da je to dovoljno trudit ću se i dalje raditi najbolje što je moguće E, što je najbolje što je u mojoj moći e, žao mi je što je vrijeme za ulaganje amandmana kratko, ali nadam se da ćemo uspjeti dovršiti posao i poslati signal svim europskim institucijama i zemljama članicama. Hvala lijepa. Hvala. Kao što svi znate, e, rok je u 12 sati. Sada prelazimo na šestu točku dnevnog reda, suočavanje s nezaposlenošću mladih, moguća rješenja. Zapravo je ova točka nastavak prethodne rasprave, već smo govorili o nezaposlenosti i sličnim temama. I sada riječ ima gospodin Devale. Mislim da će rasprava biti kraća jer smo već dosta toga rekli. Vi ćete sada predstaviti svoje mišljenje. Izvolite. Hvala, mm, gospođo predsjedavajuća. Da, u pravu ste. Ovo se logično nastavlja na izvješće zastupnika Papa Nikolaua. Htio bih iznijeti jedan e, komentar prije nego što pređem na samu srž izvješća, a to je da se u cijelosti slažem s vašim komentarima, gospođo predsjedavajuća. Posebno kada je riječ o zatvorenom krugu, to je vrlo opasan zatvoreni krug i teško je razmrsiti to klupko. Sada da prijeđem na izvješće. Prema mom mišljenju e, ja bih htio iznijeti četiri preporuke koje su vrlo značajne. Mislim da se na taj način možemo bolje nositi sa nezaposlenošću mladih. Kao što znate, 23% mladih u Europi je nezaposleno, u Španjolskoj i Grčkoj ta stopa prelazi 50%. Mislim da bismo trebali imati više ulagati više u obrazovanje mladih, treba nam kvalitetni dvojni sustav. Pitanje kvalitete je vrlo značajno, na tome treba inzistirati. Moramo na odgovarajući način vrednovati akademske i neakademske kvalifikacije, te trebamo raditi na programu e, jamstvo za mlade. Htio bih vam samo reći zašto sam ja zabrinut vezano uz proračunske rezove u području obrazovanja u pojedinim državama članicama. Ne možemo poduzeti bog zna što na nezaposlenosti mladih ako nemamo odgovarajuće resurse. I to nam je potrebno i za sustav socijalne države. Kvalitetno obrazovanje je potrebno da bi država napredovala, međutim za to su potrebni adekvatni resursi. Moramo ulagati u obrazovanje u kriznim vremenima. Države to ne bi trebale doživljavati kao trošak, nego kao nešto e, što je nužno, dakle neophodno ulaganje. I to će omogućiti mladima da izgrade vlastiti život. Trebamo isto tako apelirati na države članice da e, rade na dvojnom sustavu osposobljavanja mladih. Potreban nam je sustav koji će kombinirati teoretsko i praktično obrazovanje, strukovno obrazovanje koje će biti veza između obrazovnog sustava i tržišta rada. I to je način da se ljudima daju neposredne vještine za rad kroz čitav niz tehničkih kvalifikacija. Usprkos pozitivnog učinka dvojnog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, htio bih naglasiti da, naglasiti da takav sustav mora biti kvalitetan. Moramo imati odgovarajuću razinu kvalitete i pobrinuti se da spriječimo nesigurno radna mjesta, odnosno da ih suzbijemo. Ja se zalažem za strukovno obrazovanje i htio bih e, spomenuti nešto u tom kontekstu. Posebno se obraćam predsjedateljici. Htio bih da postoje ta jamstva i ja e, sam uistinu veliki zagovornik strukovnog obrazovanja. Kao što znate, ne govorimo o Johanu Brudenboku iz e, knjige Tomasa Mana Budenbrokovi, dakle ne govorimo o toj obitelji. E, htio bih ipak e, citirati nešto. Mislim da se to vrlo dobro nadovezuje na ono što smo mi ovdje rekli. Međutim, moram reći da se ne slažem sa Johanom Budenbrokom. U toj knjizi se kaže, i citirat ću, praktične ideje u redu, međutim, mene to ne zanima. One rastu kao gljive poslije kiše u obrazovnom sustavu i institucijama. Klasično obrazovanje se ne vrednuje i svi samo razmišljaju o rudnicima industriji to je sve u redu, međutim mislim da dugoročno ne može donijeti rezultate. To bi bio kraj citata, dakle što on zapravo time želi reći kada govori o prednostima strukovnog obrazovanja, to se dovodi u vezu sa ljudima e, koji zanemaruju klasično obrazovanje. Međutim, e, svako ulaganje u strukovno obrazovanje i osposobljavanje ne bi trebalo poslužiti za to da se odvratimo od klasičnog obrazovanja. Naravno da želimo pretvoriti Europsku uniju u konkurentno gospodarstvo koje se temelji na znanju. Htio bih pozvati komisiju i države članice da poboljšaju razinu transparentnosti i priznavanje kvalifikacija unutar Europske unije, posebno kroz sustav kredita za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, Europas i Europski kvalifikacijski okvir. Ostvaren je značajan napredak kada je riječ o priznavanju kvalifikacija sveučilišnih e, kvalifikacija, međutim treba isto ostvariti e, kada je riječ o neakademskim kvalifikacijama koje su značajne za mobilnost. Pozdravljam program jamstva za mlade. Smatram da je to vrlo važna mjera. Međutim, treba pozvati države članice da to provedu sa 6 milijardi eura do 2020. Kako bi ta inicijativa zaživjela i mislim da bi to trebalo ići do 30 godina. Ako bude amandmana, ja ću ih ugraditi u izvješće želim samo spomenuti još dva podatka e, koja vam vas mogu zanimati. Uistinu mislim da trebamo obratiti pažnju na aktualno stanje stvari. Postoji jedan think tank koji se bavi nezaposlenošću mladih, a francuska vlada će danas iznijeti neke konkretne mjere za suzbijanje nezaposlenosti mladih. Koliko nam je novca na raspolaganju e, kako bismo se stvarno mogli uhvatiti u koštac s tim problemom? U teoriji, na papiru, trenutno imamo 6 milijardi eura koliko je izdvojeno od 2014. do 2020. 16 milijardi iz fondova, to je do sada iz strukturnih fondova i moramo porazmisliti još o 10 milijardi eura postoji jedna njemačka banka koja bi mogla imati na raspolaganju taj novac e, koji bi se onda uložio u južnim europskim zemljama. I još jednom na papiru, 33 milijarde za rješavanje jednog od najznačajnijih problema u Europi. Međutim, e, nitko nema konkretan plan, pa ni Njemačka. Ja pozdravljam dobru volju u Njemačkoj, međutim nemamo ništa konkretno ništa opipljivo. A s obzirom da Njemačka ima vodeću ulogu, kao što je predsjedavajuća spomenula, u ovim inicijativama suradnje u borbi protiv nezaposlenosti mladih. E, htio bih također spomenuti, uzmimo da Njemačka stvarno preuzme vodstvo. Svejedno mislim da ćemo naići na vrlo ozbiljne prepreke jer e, naravno da će svaki plan koji predloži Njemačka e, trebati proučiti odgovarajuća tijela, odbori. U Berlinu će se u srpnju držati sastanak ministara e, financija i ministara za zapošljavanje 27 država članica. I dakle 3. srpnja u Berlinu trebao bi se iznjedriti konkretan plan e, zajedno sa financijskim sredstvima. Međutim, Bundestag neće biti u stanju da to prođe kroz parlamentarnu proceduru. Dakle, bit će dva sastanka Bundestaga, drugog i trećeg srpnja prije ovog sastanka. Međutim, kao što znamo, izbori će biti 22. rujna u Njemačkoj. Tako da se ništa konkretno neće dogoditi prije jeseni. Ova banka koju sam ranije spomenuo će, nadam se, djelovati Recuerdo que en 2008 el Bundesbanka će nadam se poduzeti odgovarajuće mjere. Novine Bild Zeitung govore o tome da je ta banka najgluplja u zemlji jer su prebacili 350 milijuna eura Lehman Brothers nekoliko sati prije propasti te iste banke prije nego što je banka Lehman Brothers otišla u stečaj. I to je zapravo potaknulo čitavu krizu. I to je još jedan začarani krug, gospođo Pak. Naravno, to nije jedini razlog, jedini uzrok krize, ali je ipak bio neposredni povod. Osim toga, to je još jedan od razloga zbog kojih imamo ove programe za mlade. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kasnije ću i vama nešto citirati iz knjige Tomasa Mana Budembrokovi. Hvala. Dragi gospodine Delvale, ja ovdje ne predstavljam Saveznu republiku Njemačku. E, ne dijelim vaše mišljenje da je Savezna republika Njemačka kriva za to što obrazovni sustav u Španjolskoj nije onakav kakav bi trebao biti i kakav bi mogao biti. Ako sad želimo pomoći, to činimo i u vlastitom interesu jer želimo da mladi e, španjolci ponovo nađu posao. Dakle, nikakav Bundestag ni u jednom sastavu neće imati ništa protiv toga da e, naš, e, naš ministar rada sa vašim pokuša skupa naći neko rješenje. Bez obzira koje su stranke na vlasti, e, CDU ili socijalisti, budite sigurni da će e, im biti drago kad konačno uspiju naći negdje novac e, i financirati inicijative koje pomažu mladim ljudima. Dakle, u tome se potpuno slažemo. Kako će dalje i se stvari odvijati, to vam u ovom trenutka ne mogu reći, ali E, vidjet ćemo kako će biti nakon izbora, hoće li gospođa von der Leyen imati e, nekog drugog za nasljednika ili nasljednicu, toliko u svakom slučaju što se tiče Španjolske i e, krize, a sada riječ ima gospođa Sanchez-Smith. Hvala gospođo predsjedavajuća. Čestitke gospodinu Mendezu De Valeu na vrlo cjelovitom izvješću. Govorit ću vrlo kratko. Pitanje kojim sredstvima raspolažemo. Izvan programa za obrazovanje postoji strukturni fondovi, strategija za mlade, a to vrijedi i za izvješće kolege Papa Nikolao, također postoje na lokalnoj i nacionalnoj razini i treba iskoristiti strukturne fondove, Europski socijalni fond, se u velikoj mjeri koristi za obrazovanje i integraciju mladih na tržište rada ili povratak e, na tržište rada. To je iznimno važno i htjela bih podsjetiti kada je riječ o tim strategijama koje se izrađuju na regionalnoj i lokalnoj razini, da u tome trebaju sudjelovati i lokalne vlasti koje imaju mogućnost da djeluju jer su u nekim zemljama nadležne za obrazovanje. Međutim, isto tako trebaju surađivati sa privatnim sektorom. E, čuli smo u izvješću o strategiji za mlade da treba uspostaviti vezu između strategija koje, kojima je cilj borba protiv nezaposlenosti mladih i e, privatnog sektora, odnosno poduzeća. Dakle, te strategije moraju se prilagoditi stvarnosti na terenu, E, znamo da postoje nepopunjena radna mjesta, dakle strategija obrazovanja je iznimno važna u tom smislu. Hvala. Gospodin, Takula riječ. Hvala lijepa, jako je dobro da u ovom izvješću naglašavamo e, važnost obrazovanja ali imamo osjećaj da bismo morali imati u vidu veću sliku, širu sliku. A to je da su strukture nekako previše krute. I htio bih samo kratko dati jedan primjer. E, ja sam surađivao sa kreativnim e, firmama iz kreativnog sektora. E, dakle, jedna tvrtka je imala 30 zaposlenika, sad ih već ima 70, dakle to, toliko je brz rast i razvoj. Međutim, problem je u sljedećem. Sjedinjene američke države su ponudile 50 milijuna dolara ako premijeste svoje poslovanje e, u Ameriku. Kina također e, nudi atraktivnu ponudu. Dakle, imamo situaciju da se odvlače naše uspješne firme iz Europe u druge dijelove svijeta. E, našli smo dva savjetnika koji bi mogli raditi za tu tvrtku i možda bismo mi iz Europske unije uspjeli nabaviti 2-3 milijuna ali e, izvjesne strukture e, koje imamo ovdje u Europi vode tome da ovakve firme vjerojatno neće ostati u Europskoj uniji. Dakle, to je problem s kojim se moramo E, e, uhvatiti u koštac, e, imamo problem financiranja, banke nisu spremne kreditirati tvrtke iz kreativnog sektora i na taj način mi dolazimo u situaciju gdje ne možemo ponuditi radna mjesta mladim ljudima jer ne možemo podržati takve tvrtke. E, tako da imamo know-how, međutim ne koristimo taj potencijal. E, I u tom smislu ja sam zabrinut što se tiče te šire slike. E, rješenje pitanja problema nezaposlenosti mladih e, nećemo riješiti ako ne uspijemo poduprijeti takva mlada e, takve tvrtke gdje rade mladi ljudi koje su uspješne ali nam ih odvlače iz Europske unije. E, ovo što je u izvješću predloženo u pogledu obrazovanja to su važni aspekti koji ne smijemo zaboraviti Eh, ali moramo naći nove puteve, nove načine eh, i to i komisija i vijeće i parlament eh, svi skupa kako bismo uspjeli iznaći nove koncepte za budućnost. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Tavareš. Hvala. Većina komentara je već rečena. E, naravno, ova tema je povezana i sa temom u vezi s posljednjom točkom dnevnog reda. Htio bih nešto reći o financiranju. Premda postoji dobra volja i želja za suradnjom i to sve pozdravljamo, Međutim, moramo uzeti u obzir instrumente koje imamo, kao što su Europska investicijska banka. Od početka krize, Europska investicijska banka ulaže u krizne zemlje. E, zemlje koje, nažalost, su također poznate pod nazivom PIGS. Međutim, ulaganja su pala u odnosu na razdoblje prije krize i iznose manje od europskog prosjeka. Europska investicijska banka trebala bi ulagati više u zemlje pogođene krizom. Oni to objašnjavaju na način da kažu kako moraju zadržati svoj rejting trostrukog A i da ne mogu više ulagati u krizne zemlje kao što je to bio slučaj ranije. Međutim, to možemo kompenzirati tako da osnujemo agenciju u Europskoj uniji za projekte e, koji bi se financirali iz Europske investicijske banke. Ta bi agencija imala veći rejting od zemalja poput Portugala i Grčke i mogla bi ulagati u projekte koji imaju dodanu vrijednost u kriznim zemljama. Mislim da bi to bila dobra protuteža postojećoj situaciji. i vrlo teškoj situaciji u kojoj se nalazi Portugal, Italija i druge zemlje obuhvaćene krizom. Hvala. Samo da dodam još e, jednu završnu napomenu. Mislim da je ovo izvješće vrlo pozitivno i mi ga možemo podržati općenito uzevši. Hvala, gospodin Koreja. Hvala. Hvala Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju na izvješću. Kao što smo ranije već rekli, polazište rješavanja nezaposlenosti mladih mora biti bolji obrazovni sustav. Ja dolazim iz zemlje gdje je stopa nezaposlenosti mladih rekordna, a obrazovni sustav nije naročito kvalitetan. razina spremnosti mladih za zapošljavanje e, nažalost je vrlo niska. Smatram da se trebamo pobrinuti da postoji bolja sinergija između osposobljavanja, obrazovanja i tržišta rada. U protivnom postoji opasnost da ćemo stvoriti stručnjake iz područja komunikacija i znanosti, kao u Italiji, a onda ti ljudi neće moći naći posao nakon što dobiju odgovarajuću kvalifikaciju, primjerice u odnosima s javnošću. Moramo imati dvojni sustav koji bi omogućio mladima ljudima da, nastave, da se nastave obrazovati i u teorijskom i u praktičnom smislu. netko tko ima diplomu pravnog fakulteta u Italiji. E, dakle, događa se da ljudi imaju diplomu, ali prije nego što završe studij nikada nemaju priliku stupiti u sudnicu. I to je velika razlika u odnosu na SAD. Moramo spomenuti i aspekt koji se tiče poticaja i motiviranja mladih u nekim zemljama e, je porezno opterećenje vrlo veliko, što znači u praksi da je mladima vrlo teško e, otvoriti poduzeće. Naime, porezna stopa ne ide u prilog razvijenja poduzetničke kulture kod mladih, posebno u ovim vremenima e, kada se štedi i kada vlada kriza. Zbog poreza mladi ljudi ne mogu niti sanjati o tome da otvore vlastito poduzeće i ne mogu krenuti sa razvijanjem vlastite profesije. Mislim da bi to možda trebale biti smjernice koje će nas rukovoditi u radu. Cavada. Merci, je voudrais faire quatre... Hvala, ja bih htio iznijeti četiri komentara, ali prije toga želim nešto reći gospodinu Delvaljevu. istinu sam pozitivno iznenađen kvalitetom vaše argumentacije, ako mi dopustite da se tako izrazim, vrlo ste realni i tu se vidi dugo iskustvo u javnom životu. E, mislim da ste tu uistinu dali veliki doprinos. Što se tiče nezaposlenosti mladih, prva opaska. Kao što smo malo prije čuli, e, kolega Skorija je to rekao, najprije e, moramo djelovati u kontekstu obrazovnog sustava. U nekim zemljama sustavi su zastarjeli i ne odgovaraju potražnji na tržištu rada što pogoršava nezaposlenost mladih. Zatim, rad mladih ne možemo sagledati izolirano od ostatka ekonomije. Rad mladih je zadovoljavajući kada e, imamo gospodarski rast. Znači, trebamo imati reformu tržišta rada i to zahvaljujući svim, svim sredstvima koje imamo i moramo ostvariti veću konkurentnost robe i usluga budući da djelujemo u okviru svjetskog tržišta. I treća napomena, e, mislim da polako svi postaju toga svjesni, moramo imati ozbiljne proračunske politike, ali isto tako i ubrzati instrumente koji pogoduju gospodarskom rastu, a to mora biti politika ozbiljne europske vlade e, sa sredstvima koja idu u tom smjeru. Od 2008. godine vidimo da nedostaje politika koje su usmjerene na socijalna pitanja i na fiskalna pitanja. Ova kriza je do sada neviđena. Od 30. godina prošloga stoljeća nije bila situacija da više od polovice mladih ne može pronaći posao i e, to je uistinu zabrinjavajuće. Uostalom mi smo samo e, instanca koja je zadužena za promišljanje. Međutim, morali bismo biti snažniji kako ne bi bilo drugih prioriteta u institucijama, nego e, okupiti sve političke snage u pravcu e, toga da imamo sustav koji funkcionira i to u što kraćem roku. Kao što je gospodin Tavares govorio o poteškoćama Europske investicijske banke, e, čini se kao da sanjamo. Banka ne želi posuđivati jer se boji da neće više biti solventna e, u očima financijskih tržišta. Dakle, politika bi trebala raditi ono što treba, političari bi trebali upravljati i vladati. Hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća, dragi kolege. Htjela bih prije svega čestitati gospodinu Delvaleu na izvješću i preporukama. Slažem se s njime da treba staviti naglasak na strukovno obrazovanje kako bi se bolje odgovorilo na zahtjeve tržišta rada. To je isto tako povezano sa potrebom za provođenjem reformi u obrazovnim sustavima država članica. U ovom obraćanju htjela bih eh, skrenuti vašu pozornost na tri stvari – koje potencijalno mogu biti ugrađene u naš e, tekst izvješća. Kao prvo treba prepoznati do sada neviđene izazove brzog razvoja e, ekonomskog okruženja na svjetskoj razini i trebamo se prilagoditi e, tom razvoju situacije, trebamo imati nove metode obrazovanja i osposobljavanja i u tom smislu i na taj način će mladi dobiti mogućnost da steknu odgovarajuće kompetencije koje će im omogućiti da budu bitno konkurentniji i da mogu imati bolju perspektivu za e, profesionalnu budućnost. Zatim treba promicati e, trokut rasta, obrazovanje, istraživanje znanost i e, zapošljavanje u šest mjeseci oko 200 e, tisuća mladih nezaposlenih ima više. Zabilježeno je toliko nezaposlenih više. A istovremeno primjećujemo da postoji nedostatak e, visoko kvalificiranih mladih ljudi u području informatike i istraživanja i tehnologije. Upravo zato države članice i obrazovne institucije moraju imati obrazovne programe koji će stavljati naglasak na inženjerske programe, znanstvene smjerove i tako dalje, kako bi se bolje odgovorili na potrebe tržišta rada. Treće, Europa treba poduzeti mjere u pravcu razvoja poduzetništva mladih, mora to ugraditi u obrazovne programe. Na taj način ćemo moći promijeniti percepciju i stalište ljudi vezano uz strah od neuspjeha kod poduzetnika. Oni se boje da neće uspjeti, pa onda ne realiziraju svoje e, ambicije na tržištu rada. Mi želimo trajna rješenja. Mladi bi trebali biti ne samo promatrači i e, koristiti ono što se predlaže. Oni trebaju istinski sudjelovati u reformskom procesu i kreiranju e, sektorskih politika koje se dotiču mladih. Hvala. Zahvaljujem, Doris. I ja bih želio čestitati gospodinu Dalvaleu. Smatram da je njegovo mišljenje vrlo konstruktivno, vrlo konkretno, kada govori o cijelom nizu važnih tema. Dakle, govorili smo o obrazovanju. Ja bih vrlo jasnim želio činiti da sam ja poklonik promjene obrazovnog sustava u Španjolskoj. To sam već rekao danas i rekao sam to više navrata. Strukovno obrazovanje, dualni sustav obrazovanja i osposobljavanja je od temeljne važnosti. Velik broj kolega rekao nešto što bih ja još jednom naglasio i to bih predložio također izvjestitelju Emiliju. Trebali smo imali konkretnije spominjati mlade poduzetnike. E, to je iznimno važno u ovom trenutku. Nažalost, koliko vidimo u Španjolskoj, mnogi mladi žele ući u javnu službu ili raditi u nekim većim poduzećima, u bankama, a vrlo malo ih želi riskirati i osnovati svoja vlastita poduzeća, a to je šteta. Ta, takve stavove moramo promijeniti, kao što je kolega malo rekao. Dakle, obrazovni sustavi se moraju E, preusmjeriti kako bi pozitivnije oslikavali poduzetnike, a ne kao neke loše igrače. Također trebamo raditi na birokraciji. Organizacija uspostavljanja poduzeća treba biti e, jednostavan proces. Dakle, birokracija treba tome potpomoći. No, postoji još tema o kojoj bojim se nije dovoljno rečeno, Emilio je također na kratko samo spomenuo. Trebamo odgovarajuću zakonodavnu regulativu što se tiče rada. Dakle, smatram da velik dio, velik udjel neuspjeha i nezaposlenosti u Španjolskoj dolazi zbog e, radnog zakonodavstva. Tijekom Frankove diktature radnici nisu imali neka temeljna prava, primjerice štrajkova ili sindikata i tijekom demokracije to smo prepoznali kao neka temeljna prava. No, nešto drugo što smo imali pod Frankom je bilo da zaposlenici su zapravo imali jednu nadzaštitu. Dakle, gotovo je bilo nemoguće bilo koga otpustiti. Imali su cijeli niz privilegija koje su zapravo prenesene u demokraciju. Posljedica toga i jest da poslodavci moraju naći način za to zaobići, a to koriste koristeći to uspjevaju ostvariti koristeći šestomjesečne ugovore kako bi mladim ljudima u trenutku krize mogli odgovarajućem trenutku dati otkaz. E, broj ljudi koji imaju e, stalne radne ugovore e, doista je problematičan, problematična brojka. Dakle, mi se također pripremamo promijeniti zakonodavstvo o radu kako bi svi zapravo imali jednaku poziciju. I opet, kada dođu bolja gospodarska vremena, od toga će svi moći imati koristi u jednakom omjeru. Dakle, razmatramo primjerice danski sustav koji Morten mnogo bolje poznaje nego mi. Dakle, Danska je vrlo fleksibilna što se tiče rada i e, potiče stvaranje novih radnih mjesta što pomaže mladima. To je doista istina. sada E, riječ dajem predstavniku komisije gospodinu Tamašu Varne. Jesam li dobro rekla ili nitko od komisije nije ovdje, a ipak je, gospođo imate riječ. Gospođo... E, Moje ime je Firola Firota, ja sam iz opće uprave za obrazovanje i kulturu. Dakle, mi dijelimo stav e, izvjestitelja izvjestitelja nacrtu ovog mišljenja i također predloge odbora koji naglašavaju ključna područja gdje je potrebna daljnja aktivnost. Osobito dijelimo uvjerenje da obrazovanje i osposobljavanje imaju ključnu ulogu u smanjenju i sprečavanju nezaposlenosti mladih. Zapravo, osposobljavanje i obrazovanje su najbolje osiguranje protiv nezaposlenosti mladih. Također pozdravljamo naglasak na potrebi da se pozabavi problemom preranog napuštanja škole, sprečavanja toga kroz osposobljavanje i obrazovanje i to bi bio jedan ključan korak da se podrži e, smanjenje nezaposlenosti mladih. I to osobito u određenim područjima i određenim ranjivim e, grupama gdje je osobito zabrinjavajući broj e, onih koji rano, prerano napuštaju školu. Također cijenimo što izvjestitelj naglašava važnost mobilnost E, što zapravo poboljšava mogućnost zapošljavanja mladih, ali također se bavi e, nekim općim kompetencijama i nekim transversalnim vještinama poput jezika, ali ne samo jezika. A to je u potpunosti u skladu s namjerom komisije da upotrebe novi program za sposobljavanje i obrazovanje kako bi se povećala mobilnost učenja u pojedinaca. Također slažemo se s vama u potpunosti dijelimo vašu zabrinutost oko prijetnji e, osposobljavanju i obrazovanju koje dolaze od strane proračuna, dakle proračunskih rezova. Komisija pozvala države članice da koriste diferenciranu fiskalnu konsolidaciju, što znači da odrede prioritete i rashode u područjima koja imaju potencijal za povećanje mogućnosti zapošljavanja i rasta, kao što su osposobljavanje i obrazovanje. U priopćenju o e, revidiranju obrazovanja komisija je također predložila pokretanje rasprava na europskoj, ali i na nacionalnim razinama s državama članicama o financiranju sustava obrazovanja i sposobljavanja i o tome kako poboljšati njihovu učinkovitost, osobito e, kada su resursi prilično e, škrti, a kvalitetu moramo očuvati i poboljšati. Također dijelimo i vašu brigu i poziv da se osnaži e, učenje kroz rad, dakle u strukovnom osposobljavanju i kako bi se povećala relevantnost vještina i prilagodila ih potrebama tržišta rada, zatim kako bi se smanjilo ili spriječila mogućnost pogrešnog sklapanja vještina i radnih mjesta i kako bi se olakšao prijelaz iz škole na posao. Također se slažemo da postoje potreba za poboljšanjem kvalitete višeg obrazovanja obrazovanja, dakle ne samo u strukovnom obrazovanju, i kako bi se povećala mogućnost zapošljivosti, jer kvaliteta je jedan od ključnih e, elemenata modernizacije i komisija zajedno s državama članicama upravo to pokušava provesti. Podržavamo i vaš poziv da se poboljša e, provođenje europskih alata za transparentnost i priznavanje strukovnih kvalifikacija. To je zapravo sredstvo koje će olakšati mobilnost pri učenju i u radu, zbog toga što će pomoći bolje upariti vještine i tržište rada i u krajnjoj liniji poboljšat će mogućnost zapošljavanja u Europskoj uniji. Isto tako, bolje će se moći cijeniti ishodi neformalnog i, i formalnog učenja i tako isto tako dakle učenja kroz, e, kroz rad. Te stvari smo već jutros čuli tijekom naših prethodnih rasprava. Podržavamo i vaš poziv državama članicama da aktivno provode program garancije za mlade i da osiguraju financiranje kroz strukturne fondove, osobito Europski socijalni fond, i da se osobito usredotoče na određene regije i skupine kojima je najpotrebnija pomoć. To je također tijekom ove rasprave se vrlo jasno čulo. Zaključila bih svoju intervenciju e, samo s time da vas podsjetim da će sutra, 29. svibnja, komisija osvojiti svoj paket preporuka specifičnih za pojedine države članice. I nesumljivo dio tih preporuka pozabavit će se mnogim od, pitanja koja smo čuli u ovom odboru i mnogim od vaših prijedloga. Tu ću stati. Moja kolegica iz opće uprave za e, zapošljavanje ovdje. Ne znam ako želi nešto dodati još. Hvala. Mislim da se tu nema više mnogo za reći. E, nećete zamiriti. ako vam sad ne dam riječ divno. Onda ponovo dajem izvjestitelj gospodine Delvale, izvolite. presidenta. E, miren, eh, antes Zahvaljujem predsjedateljici. Mislim da je možda došlo do pogrešnog razumijevanja i jedne stvari koje bih volio razjasniti. Na početku svoje intervencije rekao sam da se slažem s vašom teorijom začaranog kruga. No, kada sam razmotrio pojedine parlamentarne prepreke koje bi se mogle pojaviti e, u Bundestagu, nije se radilo o tome da se pokušavam suprotstaviti inicijativama e, kancelarice Merkel, već da upravo suprotno smatram da je to jedan odgovarajući demokratski proces kroz koji moramo jednostavno proći u njemačkom parlamentu. I pokušavao sam ukazati na to da bi moglo doći do nepotrebnih kašnjenja e, zbog toga što upravo e, zasjedanje Bundestaga dovodi se kraju i to je nešto nije potrebno. U svakom slučaju zadovoljan sam što se stvara jedan konsenzus unutar našeg odbora. Bilo bi vrlo ružno da se suprotstavljamo, da se protivimo usvajanju mjera koje će zapravo utjecati na nezaposlenost mladih. Dakle, drago mi je što vidim da ćemo to usvojiti uz konsenzus. Imam malo vremena pa ću pokušati biti brz. Dakle, što se tiče komentara kolega zastupnika, primjerice gospođe Sanchez Smith, e, želio bih reći da podržavam njene komentare, slažem se s onim što je gospodin Takal rekao, moramo pronaći, jednostavno doći do konsenzusa. E, gospodin Tavareš je govorio o financiranju, što je naravno ključno pitanje. I ja iskreno zapravo nisam shvatio koliko je važna Europska investicijska banka. To je vrlo važna institucija A naravno, to su sve neke stavke kojima se možemo pozabaviti kroz amandmane ili kroz kompromisne amandmane, ali e, bio zanimljiv, spomen agencije unutar Europske investicijske banke koja bi se bavila e, regionalnim problemima. Dakle, bilo bi zanimljivo za razmotriti naziv te agencije. Nekolicina zastupnika, poput gospodina Skurije, također je spomenula poboljšanje obrazovnog sustava i dvojnog sustava strukovnog obrazovanja. To je nešto važno što svi pozdravljamo, a postoje inicijative za mlade kroz porezni sustav. To je jedna tema koju je gospodin Fischer spomenuo i koja je također vrlo važna. U mnogim državama članicama porezni sustav trenutno ne promiče poduzetništvo kod mladih, a to se mora promijeniti. Već sam osobno razgovarao sa gospodinom Kavadom o tome, nažalost nije mogao ostati s nama danas, ali zahvaljujem mu na lijepim rečima i dodao bih da se slažem s njime. Ne možemo mlade doživljavati kao neku odvojenu kategoriju van stanovništva, van gospodarske situacije. To je sve jedan integralni dio jednog te istog problema. On je također spomenuo činjenicu da imamo nedostatak e, fiskalnog i ekonomskog upravljanja u EU. to je istina, no nije možda trenutak da o tome raspravljamo, no nakon 60 godina europskog projekta još uvijek nemamo e, snažno e, europsko ekonomsko upravljanje, a to je nezgodna situacija. Gospodin Tavareš je spomenuo isto tako i činjenicu koja se tiče Europske investicijske banke da ne želi izgubiti svoj trostroko A rating i da se boji ulagati u područja u koja bi zapravo trebala, a s time se također moramo pozabaviti. E, ključno je dakle da ne guramo glave u pjesak. E, pred nama su izazovi i s njima se moramo uhvatiti u koštac. Moja obitelj, u mojoj obitelji postoji određen broj učitelja, a on će se također morati prilagoditi okolini koja se sve brže i brže mijenja. Novi alati, novi resursi bi se trebali također uključiti u obrazovanje, to je još jedna zastupnica spomenula i rekla također da bismo trebali poticati poduzetništvo eh, među mladima i boriti se protiv njihovog straha da osnivaju nova poduzeća. Sa time se slažem, no smatram ako e, kroz porezni sustav e, to pokušamo učiniti, da ćemo na taj način smanjiti njihov strah od otvaranja poduzeća. Moj kolega Santiago spomenuo je reforme zakona o radu u Španjolskoj, rekao da je to bio e, jedan relikt Frankova režima, nije to jedini, ali upravo je potrebni su nam odgovarajući zakoni o radu za budućnost. Hvala. O jednoj temi još nismo govorili, a to je ne govorite ništa o učenju stranih jezika. Što mislite koliko mladih ljudi bi, na primjer, kod nas u Njemačkom mogli raditi e, kada bi znali jezik? Dakle, moramo više nego ikad paziti na to da mladi ljudi uče strane jezike. Ne mora to biti njemački, ali strane jezike. Ako postoji velika zemlja kao što je Njemačka koja može ponuditi više radnih mjesta, a ima lošu demografsku situaciju, onda bi bilo prilično pametno učiti njemački, jer velike su šanse da se tamo može dobiti radno mjesto. E, na naravno time će se otići iz Španjolske, ali e, ti mladi ljudi koji odu mogu se i vratiti. Dakle, to je važna tema koju treba uključiti u izvješće. Dakle, u četvrtak u 12 sati je rok za podnošenje amandmana. E, time sada e, završavamo ovaj dio sastanka i sada ćemo početi sa sastankom koordinatora. U 15.30 e, imamo glasanje. Molim vas da svi koji ne trebaju sudjelovati na sastanku koordinatora napuste što prije dvoranu kako bismo mogli početi sa radom.